Chers collègues, chers collègues, si vous le souhaitez. Dragi kolege, ako ste za, možemo započeti s poslom. Zamolit ću sve zastupnike da sjednu kako bismo mogli započeti sa sastankom. Si en tant que premier vice-président de notre commission ja sam prvi potpredsjednik ovog odbora i u tom svojstvu ću predsjedati e, danas popodne i sutra sastankom našeg odbora. Naša predsjednica gospođa McKeven je odsutna, morala se vratiti u svoju državu kako bi prisustvovala referendumu koji će se održati za nekoliko dana u njenoj zemlji, pa me zamola da predsjedam našim odborom i ako ste za, predlažem da započnemo s time što ćemo usvojiti dnevni red našeg sastanka. Dnevni red ste zaprimili, imali nekih komentara na dnevni red? Nema, onda je dnevni red usvojen. Zatim vam te vam reći da sam zaprimio skupinu studenata iz Nove Kaledonije koji studiraju u Montpellier u Francuskoj. Oni su naši gosti i evo obavještam vas da su naše dvorane. Dragi kolege, imam dva vrlo tužna priopćenja koje vam moram prenijeti. Kao prvo radi se o tragičnoj, smrti naše kolege luke Bonano. E, to se dogodilo prvi vikend u lipnju. On je preminuo u prometnoj nesreći u Italiji i predlažem vam, ako ste za, da održimo minutu šutnje u njegovo sjećanje. Hvala vam. Isto tako vam moram da je došlo do još e, jedne tragične smrti. Sigurno ste e, već upoznati s tim. Radi se o britanskoj zastupnici Joe Cox koja je prošli četvrtak 16. lipnja umrla e, nakon što je bila žrtvom napada u Engleskoj. Prije nego što je e, izabrano u Engleski parlament, bila je e, parlamentarna asistentica našoj bivšoj kolegici, europskoj zastupnici Gleni Skinog, te je radila upravo o temama iz našeg odbora. Predlažem vam da održimo moju minutu šutnje za nju, ali prije toga, iznimno, bih htio i na zahtjev naše predsjednice Linda McEvan, koja je vrlo dobro poznavala Joe Cox, kratko predati riječ Ani, voditeljice odjela u našem odboru koja je imala prilike raditi s njom. Predajem riječ Ani. Kada je Joe Cox radila u našem odboru, to je zapravo bilo prije nego što se udala, mi smo ju poznavali kao Joe Ledbetter. Ona je bila asistentica Glenn Skinog. Ona je bila E, Linda McKeven je smatrala da bi bilo prigodno da govorimo o njoj, budući je bila član e, osoblja Europskog ono što mogu reći je da je ona bila izvrsna osoba s kojom bila lijepo raditi, bila je e, srdačna, bila je od pomoći, uvijek je bila vedra i to je povezala sa vrlo visokom inteligencijom, sa visokom učinkovitošću i sa nevjerojatnom sposobnošću da iznimno naporno radi. A ono što je možda i najvažnije za ovaj odbor je to, a to je bilo svima očito, da je ona doista strastvena o ovom radu kojeg mi obavljamo u našem odboru, o razvojnoj politici. Kada nas je napustila, smo bili vrlo tužni u tom trenutku, otišla je u Oxfam kako bi se tamo mogla nastaviti baviti istim radom. I samo prije godinu dana je zabrana kao zastupnica u Donji dom Britanskog parlamenta i tamo se nastavila baviti istim poslom. Nije se samo time bavila, naravno. Bavila se vrlo aktivno raznim temama, na raznim područjima i zatim je došla na glas zbog toga što je podržala sirijske izbjeglice, što je još nešto po pitanju čega je naš odbor bio jako aktivan. Ovo je bio čin nepromišljenog nasilja i s time je prošli četvrtak završila njena parlamentarna karijera. Ja sam sigurna da ste svjesni toga da je zatim došlo do e, šoka, ne samo unutar britanske zajednice, već isto tako i unutar cijelog društva u Jedinoj kraljevini. Impresionirala je ljude s kojima surađivala zato što je mnogo ljudi reklo mnogo divnih stvari o njoj u proteklih nekoliko dana. I što tome ja mogu pridodati? Pa možda mogu samo e, naznačiti ono što je ovaj odbor izgubio, a to je netko koji je dijelio naše zalaganje, našu želju da se borimo protiv siromaštva, da poboljšamo živote ljudi diljem svijeta, njihove potrebe i to je netko tko je imao neograničenu energiju za to ali isto tako mislim da je ovaj odbor jednostavno izgubio jednu staru prijateljicu. Hvala vam. Hvala ti, An. Predlažem da i za nju držimo minutu šutnja na Merci. Hvala vam. Nous allons passer, nous allons passer au point 3 de notre... sada na točku dnevnog reda broj 3, odobrenje zapisnika. Zaprimili ste zapisnike sa sastanaka od 9. i 10. studenog 2015. godina i zapisnik od 20. i 21. travnja 2016. godine. Ako imate neke primjedbe vezano te zapisnike, prenesite to tajnišu prije kraja naše današnje sjednice. Ako ne bude nikakvih e, komentara, onda ćemo usvojiti te zapisnike. Prelazimo na točku broj 4. Usvajanje odluka i preporuka sa sastanaka koordinatora 24. svibnja 2016. godine. Također su zaprimili na vašem dosijeu, sve preporuke koje smo iznijeli i sve odluke koje smo donijeli na sastanku koordinatora održanog 24. svibnja 2016. godine. Ako imate primjedbi o tom sastanku, onda molimo da to prenesete tajnišu do kraja našeg današnjeg sastanka. ako ne bude komentara, onda ćemo usvojiti te odluke. Točka dnevnog reda broj 5. Priopćenje komisije. Želi komisija nam izdati neka priopćenja? Hvala vam gospodine predsjedniče, samo želim podsjetiti na dva značajna priopćenja vezano uz našu glavnu upravu. Dakle, 7. lipnja je Europska komisija odobrila treći sporazum o partnerstvu sa trećim državama a 8. lipnja smo imali drugo priopćenje koje je također bilo važno vezano uz e, rad na razvoju, to je Europska strategija o multikulturalnim međunarodnim e, odnosima. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam. Prelazimo na točku dnevnog reda broj 6. Zaprimili smo pitanje od e, našeg kolege Enrique Guerrero Saloma o instrumentu za izbjeglice u Turskoj. U dosijeu našeg sastanka možete naći to pitanje. Predat ću riječ glavnoj upravi NIR i glavnoj upravi EKOL. Koja glavna uprava želi prvo preuzeti riječ? Glavna uprava EKO, gospodine predsjedniče. A moj kolega iz glavne uprave NIR će onda nadopuniti ono što ću reći. Hvala vam gospodine, predsjedniče i hvala gospodinu Geroru Salomu na njegovom pitanju. To nam dopušta da u nekoliko minuta e, informiramo na isepan način vaš odbor vezano uz e, primjenu ovog instrumenta. Mislim da mogu samo općenito podsjetiti to da smo imali opći e, dogovor između Europske unije i Turske i da je u tom kontekstu e, pala i odluka o instrumentu za izbjeglice u Turskoj. Radi se o koordinaciji i spajanju e, određenih instrumenta koji su već postojali, neki koji se tiču e, humanitarne pomoći, a drugi koji se tiču Europe, politike susjedstva, što ukazuje i na ovu blisku suradnju između naše dvije glavne uprave. Radi se isto tako i o koordinacijskom instrumentu između dakle, financijskih doprinosa koje imamo iz proračuna Europske unije s jedne strane i s druge strane imamo financijske doprinose država članica. Financijski doprinosi država članica su uključeni u e, proračun prema unaprijed dogovorenom ključu oko kojeg se dogovorilo vijeće i možemo vas sad uvesti o tome da u ovom trenutku smo zaprimili sve te financijske doprinose. Cjelokupni iznos koji se predviđa za instrument za proračun za 2016. i 2017. godinu iznosi 3 milijarde eura. Taj iznos će se možda udvostručiti e, u e, iduća dva proračuna i dakle povećati se sa 3 na 6 milijardi eura ako se poštuju svi uvjeti i sporazum između Europske unije i Turske ako se svi ti uvjeti e, provedu dijelo. Realizacija instrumenta koordinira se e, pomoću jednog upravljačkog odbora, dakle steering committee na engleskom. Tu imamo predstavnike država članica koji su članovi u tom odboru. I u tom odboru je Turska prisutna kao promatračica taj odbor nije upravni odbor, to je e, odbor koji ima popratnu funkciju i koji na neki način služi kao platforma. Tu imamo glavne smjernice vezane uz realizaciju instrumenta koji se prenose državama članicama. E, trebam posjetiti da su e, države članice značajni financijski doprinositelji tom instrumentu i redovito se izrađuju izvješća vezano uz realizaciju tog instrumenta. Na taj način države članice mogu, ako je to potrebno, e, preuzeti i nadzornu funkciju nad tim instrumentom i imamo dakle tu i određene e, uvjete vezano uz, e, uz taj instrument. Što se tiče humanitarne pomoći i što se tiče europske politike susjedstva. Imamo jednu milijardu na svih tih tri milijarde, dakle jedna trećina tog instrumenta posvećena je humanitarnoj pomoći u onom užem smislu, a druge dvije trećine usmjerene su za realizaciju instrumenta koje nam su na raspolaganju iz e, politike razloga i politike, e, razvoja politike susjedstva, ali to je samo indikativni odnos, podsjećam. Isto tako treba reći da se ta sredstva predaju na temelju pravne osnove tog instrumenta. Dakle, podsjećam, ovaj popratni odbor ima popratnu funkciju, on ne odlučuje ni u čemu o individualnim projektima. Jednom kada su odobrene strateške smjernice od strane tog popadnog odbora. Europska komisija mora zatim provesti u dijelu te smjernice putem pravnih kanala koji su primjereni za taj instrument i ta sredstva za humanitarnu pomoć se realiziraju vezano uz ona one popise koje imamo humanitarnu pomoć. Isto tako i kada se radi o instrumentima iz politike susjedstva i tako dalje. Taj popredni odbor već je održao dva sastanka. Sastat će se još jedan treći put krajem ovog mjeseca, a tijekom prva dva sastanka odbor je usvojio strateški dokument e, kojeg su mu predložile službe Europske komisije i koji je izrađen na temelju procjene potreba. Dakle, na engleskom needs assessment i ta, procjena potreba je bila jako detaljna i to u uskoj suradnji sa e, turskim vlastima. Taj strateški dokument je identificirao e, šest prioriteta. Humanitarna pomoć u užem smislu, obrazovanje, upravljanje e, tokovima migranata, E, zdravlje, infrastruktura i to na lokalnoj razini, te pomoć socijalnom i gospodarskom razvoju. Ti prioriteti se dakle trenutno pokušavaju realizirati pomoću niz inicijativa ili pomoću nekih e, programskih dokumenata. Dopustit ću da moj kolega vas obavijesti o svemu onome što se tiče prioriteta e, iz politike susjedstva. Pitanje gospodina Gedele Saloma, koliko ja svačam, prije svega se tiče svega onoga što je vezano uz humanitarnu pomoć i uz realizaciju tog e, humanitarnog dijela instrumenta za e, izbjeglice. Dakle, ukupni iznos a sigurno ste vidjeli da smo objavili naš e, dokument, implementacijski plan pod kraticom HIP, Human Implementation Plan za Tursku, to smo pravili početkom lipnja. Tu možete naći na puno iscrpniji način e, sve precizne informacije vezane uz glavne smjernice vezano za ono što ću sad uskoro reći. Naša humanitarna pomoć tiče se tri, to je četiri različitih prioriteta. Kao prvo, a mislim da je to i ono što najviše zanima gospodina Genera Saloma. Naša meta, dakle naš cilj, naš prioritet, bit će izbjeglička populacija koja nije smještena u kampove. Kao što znate, samo 10% izbjeglica koji su registrirani na području Republike Turske trenutno su smješteni u izbjegličke kampove, a ostatak e, tog samništva je razmješten diljem e, Turske, prije svega na području Istanbula i to će biti, dakle, taj dio izbjeglica će biti naš prioritet. A unutar te grupe izbjeglica prema glavnim načelima humanitarne pomoći. Naša pomoć je najviše usmjerena onim najranjivijima. Prva faza ove godine našeg djelovanja tiče se toga da pojačamo čitav niz programa koji su već poduzeti i da e, riješimo one osnovne humanitarne potrebe. Prije svega što se tiče e, podjele hrane, Eh, smještenih kapaciteta, higijenskih potepšina i tako dalje. To je jedan naš prvi doprinos koji se tiče 90 milijuna eura. Druga faza koju se trenutno bavimo tiče se toga da izradimo jedan vrlo ambiciozni sustav raspodjele gotovine, dakle takozvani cash redistribution, e, vezan uz e, najranjiviju skupinu. To je naša e, ciljna skupina i otprilike jedan milijun korisnika ćemo imati kada se taj projekt izvrši, dakle vezano uz razdoblje 2016-2017. Zatim još uz to imamo i niz aktivnosti vezano uz zaštitu, s čime nadopunjujemo ono što rade kolege iz glavne uprave za susjedstvo. Dakle, tu imamo obrazovanje u hitnim situacijama. Kao što znate, e, to je jedan od prioriteta gospodina Sljanidesa, to obrazovanje u kriznim situacijama. Već imamo prilike predstaviti vam to i odgovoriti na vaša pitanja. I to je nešto što će se ovdje ponovno ponoviti i u ovom instrumentu za Tursku, ali imat ćemo i drugačiju, drugačije vrste zaštite, primjerice zaštite od nasilja nad ženama, zatim e, posebna zaštita ranjivih skupina, starijih osoba ili osoba s invaliditetom, a želim se tako shvatiti vašu pažnju, to sam možda trebala napraviti na početku, na činjenicu da će humanitarna pomoć biti usmjerena svim registriranim izbjeglicama bez obzira na njihovo državljanstvo. Dakle, e, pomoć e, nije ograničena samo na sirijske izbjeglice, to je važno znati. Zadnji prioritet, malo prije sam vam rekao, da ćemo s našom intervencijom se usmjeriti prije svega na izbjeglice izvan izbjegličkih kampova, ali e, ima nešto posla koje ćemo baviti i unutar izbjegličkih kampova. Naime, većina tih kampova izgrađena su Eh, na samom početku izvogličke krize, što znači da su sada ti smješani kapaciteti eh, pomalo istrošeni. Turska vlada nas je zamolila da doprinesemo modernizaciji tih smještenih kapaciteta. Mi smo rekli da to nije jedan od prioriteta, uzopću u obzir ove druge prioritete koje imamo, ali mi namjeravamo povećati pomoć koju pružamo e, uslugama koje pružaju pomoć tim izbjeglicama u kampovima kako bi zatim e, turske vlasti mogle usmjeriti određena financijska sredstva za modernizaciju e, i obnovu izbjegličkih kampova. Evo to je jedan niz odgovora na ovo pitanje, gospodine predsjedniče. Naravno, ja se mogu vratiti na to Ukoliko gospodin general Salom ili neki drugi član vašeg odbora žele dodatne informacije, ali sad bih, ako mi to dopustite, predao riječ e, mom kolegi iz glavne uprave Nije koji je e, nadležan za susjedstvo. Hvala vam. Hvala lijepa i lijepo vas pozdravljam. Kolega je dosta iscrpno obradio ovu temu, tako da ću dodati samo još neke detalje vezano uz predpristupne aspekte provedbe ovog instrumenta. Ovaj instrument je sastavni dio izjave Europske unije i Turske iz Ožujka. E, prošlog tjedna je objavljena druga verzija. Mi smo dobili očitovanja svih država članica, to je u potpunosti stupilo na snagu i do sada smo izdvojili 750 milijuna, imamo 150 milijuna, a 105 smo već isplatili. U sljedećih nekoliko tjedana finalizirat ćemo posebnu mjeru u sklopu razvojne dimenzije ovoga paketa za pomoć izbjeglicama u Turskoj. Naglasak će biti na obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, E, komunalnoj infrastrukturi i socioekonomskoj potpori i time će se dopinu, dopuniti prethodne posebne mjere koje smo donijeli u travnju s ciljem da se pomogne izbjeglicama da se vrate u Tursku, da im se dakle omogući smještaj, zdravstvena skrb i hrana. To će također dopuniti jednu prethodnu mjeru koja je imala za cilj jačanje kapaciteta Turske obalne straže. Hvala. Hvala i vama. sada dajem riječ gospodinu Guerreru. Hvala vam. Najprije želim zahvaliti predstavnicima komisije i posebice gospodinu debru na vrlo detaljne informacije. Hvala vam što ste pružili sve ove informacije na odgovor koji sam ja postavio. Svi dobro znate da u parlamentu i u ovom odboru da smo vrlo kritični e, prema sporazumu koji je postignut s Turskom. No, ovdje nismo o tome da bismo raspravljali je li ovaj sporazum dobar ili ne već kako bismo iz parlamenta nadzirali provedbu tog istog sporazuma. I to u tom smislu mislim da smo danas čuli dobre vijesti. Drago mi je da se štiti sve one koji se nalaze u ovakvoj situaciji, dakle da se štiti sve koji su zapravo izbjeglice, bez obzira na to jesu li iz Sirije ili ne. Drago mi je da su e, prioritetni ciljevi ranjive skupine. Drago mi je dakle da je jedan e, poseban dio posvećen e, obrazovanju u ovim izvanrednim situacijama. Sve su to, sve su to bila stajališta koje smo naglasili i na razno raznim sastancima ovog odbora za razvoj. Ja bih postavio, postavio još samo jedno dodatno pitanje. Zanima me do koje su mjere, do koje mjere turske vlasti surađuju sa Europskom unijom na provedbi ovog sporazuma. I još konkretnije, tu ponajprije mislim na stanovništvo koje ne živi u kampovima, kao što ste vi rekli, već koje živi među građanstvom. S obzirom na to da statut nevladinih udruga u Turskoj ima pomalo neprecizne odredbe i odluka o tome hoće li se tim izbjeglicama, e, zapravo hoće li se pomoć pružiti i tim skupinama izbjeglica, jer bi to moglo prema sadašnjim odredbama iz tog statuta ispasti malo pristrano. Tako da zanima me što, mm, kako mm, postupaju turske vlasti i na koji način surađuju nevladine udruge. I, a i hvala vam na svim informacijama koje ste nam dali. Hvala kolege. Želi li predstavnik komisije uzeti riječ? vrlo kratko, molim vas, izvolite. Hvala predsjedniče, neću dugo, želim zahvaliti gospodinu Igoreru na pozitivnoj ocjeni koju je dao. Kao što sam malo prije rekao, turske vlasti imaju savjetodavnu ulogu kada je riječ o provedbi tog instrumenta, uz izuzetak onog dijela koji se odnosi na, odnosi na humanitarnu pomoć. Mi smo vrlo jasno rekli svojim sugovornicima da e, humanitarna pomoć mora ići preko nevladinih kanala, UN-a, Crvenog križa, e, nevladinih udruga, isto tako e, međunarodnog udruženja Crvenog križa i tako dalje. Međutim, to se sve odvija prema kriterijima ranjivosti tih skupina. Mi imamo suradnju sa turskim vlastima i sustav financijskih transfera, dakle zapravo gotovinskih transfera, e, sastoji se u tome da mi na tome radimo u tjesnoj suradnji sa turskim vlastima, jer nakon e, što ovaj instrument bude uspostavljen, to mora biti sastavni dio e, turskog institucionalnog sustava kako bi bio održivi, zato mora imati dobru suradnju s turskim vlastima. Trenutno nismo primijetili da je bilo problema sa dostupnošću, e, bilo je nekih problema na granici, dakle sa obje strane granice sa Sirijom, međutim ovdje se ne radi o tome i činjenica je da smo morali objasniti našim turskim partnerima sljedeće, jer do sada je situacija bila takva da je dijalog u tijeku. E, do sada smo ostvarili 160 milijuna eura i tu smo imali nekolicinu partnera, uključujući i neke nevladine partnere. I mi smo da kako našim e, turskim partnerima dali njihova, rekli smo o kome se radi. Predlažem da pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 7. To su izvozni porezi i druga ograničenja za sirovine te njihovo ograničavanje sporazumima o slobodnoj trgovini, učinak na zemlje u razvoju. To je inače prva točka prva sadržajna točka. Riječ je o studiji koju je naručio naš odbor. Riječ je o korištenju izvoznih poreza i drugih ograničenja za sirovine te o njihovom ograničavanju sporazumima o slobodnoj trgovini i na kraju o tome kakav učinak e, imaju na zemlje u razvoju. Drago nam je da možemo pozdraviti gospodina Samuela Šuberta sa sveučilišta Webster u Beču. On je jedan od autora ove studije. Gospodin Šuber će nam e, objasniti koje su preporuke koje proizlaze iz te studije i sada ću mu predati riječ bez daljnjeg odlaganja. Izvolite, gospodine. Hvala vam lijepa, gospodine Ponga. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, predstavnici komisije. Hvala vam, izuzetna mi je čast što ste me ovdje pozvali i sada mi je žao što moram prijeći sa jedne teoretske teme što sada moram prijeći na jednu teoretsku temu nakon ovoga što sam ovdje čuo. Vjerojatno će studenti koji se nalaze u dvorani, vjerojatno će im biti poznato i shvatit će što je moj zadatak ovdje, to je da vam prenesem osnovne crte ove studije. Dakle, ovdje se zapravo bavimo izvoznim porezima i ograničenjima, a osnovno pitanje koje se postavlja jest imaju li oni pozitivan ili negativan učinak na razvoj. Ja bih rekao da mi to promatramo iz ekonomske perspektive, ali osim toga tu imamo i čitav niz godina iskustva u aktivnostima vezanima uz razvojnu pomoć i njezinu primjenu. Dakle, da krenemo od prvoga slajda. Hvala. Ukratko, neki od e, vas su sigurno već čuli ovo što ću reći. Znamo da zemlje u razvoju koriste izvozne poreze i različita vrsta ograničenja i to iz čitog niza razloga. Kao prvo zbog stabilizacije domaćih cijena, razvoja industrije, dakle izgradnje e, i ostvarivanja dodane vrijednosti u gospodarstvu. Zatim još jedno važno obilježje e, jest da se na taj način generiraju prihodi za proračun. O tome ćemo danas više govoriti. A dakle, s jedne strane se mora osigurati ponuda, ali isto tako i očuvati ekološka održivost. Ta dva cilja su vrlo često međusobno povezana. Pravilo je da oni koji zagovaraju pribjegavanje izvoznim porezima smatraju da za to postoje dobri i legitimni razlozi. Kao prvo zato što je to novac do kojeg je lako doći. Ako nametnete izvozni porez, to je dobar način za ubiranje poreznih prihoda, posebno ako nemate dovoljno diverzificirano gospodarstvo koje bi omogućilo druge modalitete. To je također vrlo često povezano sa stabilnošću u političkom smislu, ali isto tako je vezano uz ekonomsku stabilnost. To možda nije e, najbolji mogući model u smislu distribucije, ali ipak omogućuje određenu ekonomsku stabilnost. I na kraju zaštita od konkurencije, posebno za neke e, sektore. Na početku ove studije pitali smo se koje je zapravo opravdanje za sve ovo i činjenica jest da međunarodna trgovinska pravila ne zabranjuju korištenje izvoznih poreza, osim ako to dovodi do potpunog prekida izvoza. Također postoje različiti oblici izvoznih ograničenja ali e, dakle to se naime ne dopušta, ali ipak postoji čitav niz izuzetaka. Ako ograničimo mogućnost neke zemlje da uvede izvozne poreze ili ograničenja, moramo biti svjesni da se to može negativno odraziti na te zemlje, posebno vezano uz postizanje e, razvojnih političkih ciljeva. Ja sam strukturirao ove slajdove na način da sam dakle spomenuo neke bitne stavke kao što je ubiranje poreznih prihoda, stabilizacija okruženja i tako dalje. Dakle, najprije ću usporediti režim koji je na snazi u Europskoj uniji sa multilateralnim standardima, a nakon toga ću se pozabaviti pitanjem djelotvornosti, e, odnosno što bi se dogodilo ukoliko bi se pravila postrožila kada je riječ o izvoznim porezima. I nakon toga ću još ponuditi moguće alternative i preporuke. Nastojat ću biti što više objektivan. Znam da bi neki od vas htjeli da postoje više ograničenja, neki bi htjeli da se ona potpuno ukinu, ali mislim da ću ja zauzeti nekakvu srednju poziciju. Na engleskom se kaže zapravo, postoji jedan izraz koji znači moj pas ne sudjeluje u ovoj borbi, to znači da nemam e, nekakav e, posebni stav prema tome. Tako da e, vidjet ćemo da da će biti neki argumenti koji, ko, kojima ćemo moći raspravljati. Dakle, molim sljedeći slajd. Međunarodni sporazumi GAT i VTO uvode zabranu kvantitativnih ograničenja, međutim moguće su privremene, moguće su privremeni izuzeći iz, e, privremena izuzeća e, zbog nekih razloga, na primjer zbog valutne politike i tako dalje. A izvozni porezi su dopušteni, ne postoji nikakva zabrana, osim ako su ti izvozni porezi toliko jaki da dovode do toga da se izvoz de facto obustavlja. Što se tiče Europske unije, većina ograničenja iz GATA i VTO-a su na snazi i u sporazumima između Europske unije i trećih zemalja, ali su izuzeća drugačija. Primjerice, EU Cariforum propisuje zabranu bilo kakvih izvoznih poreza, EU Zapadna Afrika uvodi zabranu novog izvoza ili povećanje postojećih e, izvoznih poreza. EU EAC uvodi zabranu novih e, izvoznih poreza, ali omogućuje one poreze koji su već na snazi. A što se tiče e, kvantitativnih ograničenja, ono su slično multilateralnim propisima. EU SADC uvodi zabranu novih izvoznih poreza uz neka ključna ograničenja, a inače se drži pravila VTO-a. Dakle, da vidimo koja je logika, e, koji su razlozi za to, dakle, koji su uopće razlozi za uvođenje izlaznih poreza. Na svakom od ovih slajdova ja sam to, mm, ja sam naveo glavne razloge. Dakle, što se tiče, e, dakle, što se tiče mm, te osnove, te, te osnovne logike, Glavni razlozi su zato što se to smatra kvalitetnom politikom i zato što ima učinak sličan subvencijama. Dakle, u načelu, kod povećanja cijena dolazi do smanjenja raspoloživog prihoda građana, a budući da je u gospodarstvu raspoloživi prihod ono što je najvažnije, to dovodi do političke nestabilnosti. Dakle, ono što se želi izbjeći jest porast cijena, a izvozni porezi vrlo često imaju upravo taj učinak da e, drže cijene na niskoj razini kroz povećanje domaće ponude. Dakle, kao što sam rekao, povećanje izvoznih poreza smanjuje cijene. to je također, e, od toga imaju korist potrošači. Ako se odmaknemo od izvoznih poreza, a oni među vama koji poznaju razvojne zemlje, e, dakle, cijene kruha i cijena nafte vrlo često se subvencioniraju u tim zemljama. E, jer jer kada bi se uvela tržišna cijena to bi dovelo do uličnih nemira. Ljudi naprosto ne bi si mogli priuštiti da takvu cijenu kruha ili goriva. E, mi sada e, tumačimo ova pravila mnogo strože. Pokušavamo dakle ograničiti uvođenje izvoznih poreza. Što se tiče domaćih cijena, E, vrlo je teško doći do stvarnih zaključaka empirijski. Da, kratkoročno to proizvodi učinak i taj učinak je uglavnom negativan. Međutim, ne znamo zapravo kakav je dugoročni pa ni srednjoročni učinak tih mjera. E, naprosto nam je to nepoznato i ne postoji velik broj e, studija koje nam mogu pružiti takve informacije. Ono što je posebno važno kada je riječ o domaćim cijenama je sljedeće. Dakle, ako se izuzmu izvozni porezi, zapravo više ne postoji poticaj za generiranje dodane vrijednosti. Dakle, ukoliko ne postoje izvozni porezi i roba ne ostaje u zemlji, veća je mogućnost da će se roba izvoziti nego da će ostati u zemlji. Što znači da se na temelju toga neće moći ništa novo generirati. E, naime, takvi proizvodi će onda biti skuplji i neće se dalje razvijati. To se negativno odražava na konkurentnost unutar gospodarstva. Dakle, to je kratkoročna vizija. Dugoročno ne znamo što se zapravo događa. Problem je u sljedećem, kada je riječ o hrani, dakle o osnovnim poljoprivrednim proizvodima, smanjenje domaće ponude zbog povećanja izvoza uslijed ukidanja izvoznih poreza može ugroziti najranjivije kategorije stanovništva. Tu imamo nekoliko primjera, primjerice Indonezija i Tajland. Naime, tu je bilo nekih slučajeva koji se tiču palmenog ulja i palmenih sjemenki i tu su rezultati bili vrlo vješoviti, ali možda je najbolji primjer odnosa Rusije i Ukrajine vezano uz kruh. E, dakle, što se tu dogodilo? E, dakle, oni su pokušali smanjiti cijenu kruha, a i ograničili su izvoze, inače su dakle bili veliki izvoznik i s obzirom na to da su prestali izvoziti kako bi e, spriječili nestašicu kruha, izgubili su svoju poziciju na međunarodnom tržištu, tako da se više nisu smatrali poznanim izvoznikom i na tržištima se prestao kupovati njihov kruh. I zapravo taj problem opstaje i do dan danas. Postoje i e, neka alternativna rješenja, kao što ćete vidjeti. E, ta alternativna rješenja i preporuke koje sam iznio govore o tome da je vrlo teško razgovarati o razvojnim pitanjima i o trgovini kao o dvije različite stvari, a da se pritom ne spominju programi koji ih međusobno dovode u vezu. Ja bih zapravo rekao sljedeće. Mislim da nije potrebna veća tehnička pomoć koja će povećati transparentnost i konkurentnost. Naime, to, to jest potrebno kako bi se pomoglo u izgradnji sustava osiguranja i ograničavanja rizika. Dakle, to je na primjer zaštita od nepovoljnih vremenskih uvjeta što se tiče ograničavanja rizika. Najbolji način je tržište budućnosnica koje možda postoji, možda ne, ovisno o zemlji. Dakle, na sljedećem slajdu riječ je o industrijskom razvoju i tu opet nalazimo na sličan problem. U osnovi izvozni porezi pomažu generiranju dodane vrijednosti zato što imaju sličan učinak kao subvencije. I kod ukidanja izvoznih poreza učinak je vrlo ograničen. Dakle, ukidanje izvoznih poreza neće nužno izmijeniti situaciju i neće promijeniti ono što je najbitnije, a to je da za rješavanje pitanja generiranja dodane vrijednosti treba postati kvalificirana radna snaga, a to se može postići samo putem tradicionalnih e, instrumenata za razvojnu pomoć. Da, može se postići veća fleksibilnost, ali to neće u konačnici rezultirati nekim bitnijim promjenama. Dakle, što se tiče proračunskih prihoda, to je možda najjasniji primjer e, i najjasniji razlog e, zašto se koriste izvozni porezi. To je jednostavan i jeftin način e, ubiranja poreza, a zemlje koje koriste izvozne poreze kao izvor prihoda, nemaju drugu mogućnost za obiranje poreza. Dakle, ne radi se o diverzificiranim gospodarstvima sa velikim brojem aktivnosti, sa različitim e, poreznim e, modalitetima i tako dalje. U nekim slučajevima je to jedini izvor prihoda i e, ako je takva situacija, ukidanje izvoznog poreza može imati uistinu razoran učinak na gospodarstvo. E, tu smo imali primjer, e, imamo primjer Gvineje e, koja ima rezerve boksita gdje je dopuštena dalja primjena izvoznih poreza. E, isto tako razmatramo neke mogućnosti kada imamo veliku količinu sirovina koje se uvoze u Europsku uniju i nastojimo također ulagati u bolje upravljanje. I naravno izravna pomoć je također veliko, vrlo važna. Što se tiče pitanja zaštite okoliša, tu nalazimo na dva ključna argumenta u literaturi i u kreiranju politika. Dakle, radi se o tome da se zaštite prirodni resursi koji su prisutni u toj zemlji i e, da se dakle riješi pitanje erozije tla uslijed e, poljoprivrednih aktivnosti. Što se događa u slučaju ukidanja izvoznih poreza u ovom dijelu? Pa tu zapravo imamo dva potpuno različita moguća ishoda, a to će ovisiti o tome hoće li domaća potražnja za tom robom porasti nakon ukidanja izvoznih poreza. Dakle, vaš uspjeh zapravo ovisi o nečemu na čime nemate potpunu kontrolu. E, ovaj prvi scenarij move taxes, everybody je kao nizozemska bolest. Dakle, ukidaju se porezi, svi se koncentriraju na jednu robu, dolazi do prekomjerne proizvodnje i do um, štete za okoliš. U malim gospodarstvima neće doći do velike promjene u e, potražnji, dakle to će imati vrlo mali učinak na zaštitu okoliša. Dakle, ono što je bitno uzeti u obzir jest veličina gospodarstva, e, diverzifikacija i ne možemo e, dakle govoriti o nekakvom nekakvim sustavnim primjerima. Kina je možda dobar primjer. Dakle, koristeći se ekološkim argumentima, oni e, ne izvoze sirovine e, poput e, poput rijetke zemlje E, dakle, to su i programi, na, najbolja alternativa možda su programi tehničke suradnje. All recommendations are of course going to be... Sve ove preporuke ćemo, e, naravno treba razmotriti i analizirati, ali mi smo to pokušali podijeliti na sljedeći način. Dakle, opće preporuke. Bilo bi vrlo dobro kada biste mogli izvijestiti svoje partnere o negativnim efektima izvoznih poreza i ograničenja, umjesto da ih e, izravno zabranite. Dakle, kada bi oni pristali to učiniti dobrovoljno kroz određeno vrijeme, to bi bilo svakako bolje. Ja bih također preporučio da se uključi i pojačana tehnička suradnja, jer ako je riječ o izvoru prihoda, onda mora postati neko alternativno rješenje, jer u protivnom će to ugroziti stabilnost vlade. Postoji razlika e, u odnosu na mala gospodarstva u usporedbi sa onima koji su srednje veličine ili veća. Kada je riječ e, o tumačenju koje se daje, i tu se posebno postavlja pitanje zakonitosti, e, statusa najpovlaštenije nacije, e, kao što se pojavljuje primjerice kod afričkih zemalja i naravno to je pitanje e, i fleksibilnosti u tumačenju, to bi svakako bila jedna od preporuka. Evo ja ću tu sada stati i rado ću odgovoriti na vaše pitanja i saslušati vaše komentare. Hvala gospodine Šuber na ovom izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo. Sada ću dati riječ e, zastupnicima koji žele uzeti riječ. Uh, kolega Litz najprije. I'm going to speak in German. Sure. Yeah. ću na njemačkom. Um, herzlichen Dank für die Ausführung. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Imam dva konkretna pitanja. Jako ste dobro naznačili na temelju naših podtema da je glavni izazov za nas to da ovdje zajedno ostvarimo održive ciljeve razvoja. Govorili ste, bez obzira na to postoji li e, izvozni stup ili ne, da je to ovisi od države države, države ali da su zapravo važni radnici koji pridonose e, stvaranju dodatne vrijednosti, a isto tako ste dodatno rekli tome da treba razvojne programe usmjeriti na ono E, na to gdje dolazi do manjka korištenja sirovina. Kao prvo, moje pitanje glasi, znate li e, za instrument Aid for Trade, dakle sredstva za suradnju pri razvoju u svrhu postizanja e, trgovinskih odnosa, što mislite o tom instrumentu, ako ga poznajete, što mislite koji je značaj tog instrumenta za Europsku uniju i kao drugo, mi smo upravo sada pri tome da e, ćemo osnovati pod odbor, to je sada donesno kao odluka vezano uz e, dokumente iz Paname i uz pitanje izbjegavanja plaćanja poreza. Što mislite o tome, prema vašem iskustvu, i koju težinu ima ta situacija vezano uz e, održive ciljeve za razvoj i vezano uz nove informacije koje smo sada zaprimili pomoću te veće transparentnosti iz tih dokumenata. Hvala vam, dragi kolega. Riječ ima gospođa Hojbuš. Hvala vam lijepa. Ja ću govoriti na njemačkom jeziku. Već imate slušalice, vidim. U vašem izlaganju ste naznačili da dolazi do dugoročnih posljedica, ali da zapravo ne znamo kako će biti te dugoročne posljedice, da nismo e, dobro upoznati sa tim situacijama da bismo to znali trenutno, ali e, ekonomije poput Kine, naveli ste i ovaj primjer vezan uz e, rudnike u Kini, oni sad već imaju za sobom određeno razdoblje razvoja i Kina je bila jako protekcionistički rastrojena prema vlastitom gospodarstvu i tek se otvorila nakon što je postala konkurentna. Ne bismo li na primjeru Kine, a postoje i druge brzorastuće ekonomije sličnog tipa, koje nas tjeraju na to da na neki način vidimo u kojem smjeru to sve ide, da možemo predvidjeti te posljedice. Zatim isto tako vaša prva točka je bila ta da ste rekli da ste za to da, da, da je to zapravo jednostavan način da države zarađuju novac. To je opravdano jer ako želimo izraditi ekonomije, gospodarstvo, onda je tim državom potreban novac. Kada bismo to zabranili u našim sporazumima o partnerstvu trgovini da se za mene postavlja pitanje odakle bi trebao onda doći taj novac i kako se može taj novac namjestiti drugim aktivnostima. Isto tako rekli ste da tu postoje najrazličitije situacije sa najrazličitim posljedicama, čak i kada je instrument isti. A mi sada e, sklapamo sporazume o partnerstvu sa vrlo različitim zemljama. Evo danas ćemo još govoriti o ovom partnerstvu, u gospodarskoj suradnji sa e, zemljama e, Istočne Afrike i sa zemljama Južne Afrike i tamo gospodarski gledano se radi o vrlo različitim državama. Južna Afrika primjerice, za razliku od drugih država, ima snažno gospodarstvo, a mi sada sklapamo sporazume gdje su zabranjeni ti izvozni porezi, što znači da koristimo jedan instrument u različitim državama, ali da posljedice ovog instrumenta mogu biti vrlo različite. Kako da to shvatimo? tu se, ja mislim, javlja problem. Hvala vam. Sada ću predati riječ našem kolegi Noizoru kao prvom i zatim uh, gospođi zastupnici. Da, hvala vam lijepa. Hvala vam na izlaganju. To izlaganje je bilo vrlo složeno i vrlo eh, teoretski meni bi bilo radije da smo vidjeli neke konkretne smjernice za naš rad, jer kao što je rekla i kolegica Hojbuš, e, kod tih sporazuma o gospodarskom partnerstvu o kojima raspravljamo i koje usvajamo, radi se upravo o tome. Načelno rečeno smatram da trebamo učiniti sve što možemo kako bismo izbjegli negativne posljedice e, za državu razvoju, jer je ono što mi želimo zapravo to da se tamo ostvari pozitivan razvoj vi ste stavili velik naglasak na to da bismo se trebali založiti za snažniju tehničku suradnju, gdje bi došlo do većeg tržišnog natjecanja. Bilo bi mi drago da to možda još malo razradite. I zatim se su tako kao jednu od mogućnosti naveli da postoji sustavi za ograničavanje rizika, i da ih se može uvesti. Ali mene zanima jesu li države u razvoju uopće e, sposobne upravljati takvim e, instrumentima za e, ograničavanje rizika. Što se tiče situacija prihoda, moramo raditi više na boljem upravljanju. Mislim da moramo pomoći da tim zemljama da mogu dobro upravljati svojim e, prihodima i da se mogu, može stvarati taj financijski prihod kako bi se mogle snažnije same razvijeti i kako bi mogle same preuzeti odgovornost nad upravljanjem svoje države. Hvala. Riječ sada ima gospođa Hautala. Hvala vam na prezentaciji vaše e, studije, gospodine Schubert. Moje pitanje je gotovo e, identično kolege Lica. Riječ je o mjerama u okviru Aid for Trade instrumenta. Mislim da postoji mnogo toga što možemo učiniti kako bismo zemljama u razvoju pomogli da uđu u e, te lance vrijednosti. Vidim da Međunarodni trgovinski centar e, mnogo radi na tome, a taj centar povezan sa svjetskom trgovinskom organizacijom i htjela bih čuti vaše mišljenje o tome koje bi mjere mogle pomoći u e, pružanju podrške zemljama u razvoju da uđu na međunarodna tržišta. Hvala vam, nema drugih govornika. Predat ću riječ sada komisiji, ako se želi javiti za riječ. Gospodin Nemkoval. Yes, thank you very much. Hvala vam. Hvala vam na predstavljanju ove studije i na pripremi studija. Ovo je doista složena tema no smatram da ako pročitate studiju do samoga kraja, vidite da e, dosta toga objašnjava i ide mnogo dalje od pojednostavljenih rasprava o tome jesu li izvozni porezi dobri ili loši. I studija nam pomaže da e, izbjegnemo kratkoročno razmišljanje koje će se ponovno koncentrirati dakle samo na pozitivne i negativne aspekte, već da razmišljamo o dugoročnom. Htio bih eh, citirati doktora Šuborta iz studije u kojoj stoji prema studiji izvozni porezi eh, uglavnom mogu imati negativne učinke zato što mogu eh, smanjiti poticaje da se određeni proizvod proizvodi, mogu smanjiti zaposlenost i povećati cijene. Tako da ponekad moramo reći ovo su alati koji bi po definiciji trebali voditi ka razvoju, ali očito to ne može biti e, rečeno samo tako, to je previše jednostavno. I zato bih htio reći nešto o, o sporazumima o partnerstvu u, i suradnji, zato što priznaju da postoje izvozni porezi da su naši partneri htjeli zadržati te poreze, ne ukinuti ih i ne zabraniti ih. To su e, dakle, takozvane odredbe o stečenim pravima i mogu se dozvoliti e, prema određenim jasnim i transparentnim kriterijima koje ispregovaramo s našim partnerima. Evo, uz ovaj kratak doprinos, htio bih vam još jednom zahvaliti što ste rasvjetlili ovu temu. Ova je tema vrlo važna i za našu politiku i za sve ono čime se mi bavimo, e, mi koji radimo na sporazumima o e, ekonomskom partnerstvu i suradnji. Hvala vam. Sada možete odgovoriti na pitanje zastupnika. Hvala uh, thank um, Hvala vam. Evo sada ću biti e, stvarno akademski. Dopustite da krenem sa pitanjem. A ne da vam odmah izravno odgovorim na e, pitanja. Vaša su pitanja vrlo važna i ukazuju na ono što treba pitati u procesu razvoja, u trgovini, u vašim odnosima sa tim zemljama, želite li da te zemlje uđu u sljedeću fazu? Recimo, ako proizvode određeni e, materijal kroz rudarstvo i to onda šalju u Europsku uniju, to jest izvoze u Europsku uniju. I ako je taj materijal ključan za jednu vrstu proizvodnje, E, recimo u Europi, u recimo području energetike ili visoke tehnologije, da li doista želite imati još jednu zemlju sa kojom trgujete da se e, razvije sa jeftinijom radnom snagom i da cijela ta prerada se preseli iz Europske unije u tu zemlju. To je pitanje koje treba postaviti. To nije ugodno pitanje. Nije niti mm, pitanje s kojim ćete biti sretni, moralno, ali to je pitanje na, treba, koje, na koje treba odgovoriti. Zato što je tu riječ o uspješnom programu razvoja. Hoće li se dogoditi to da će industrija koju imate ovdje, da će se preseliti tamo odakle dolaze primarni proizvodi? Ako recimo pogledate industriju proizvodnje mikročipova, to je recimo klasičan e, primjer, ta je industrija bila smještena u SAD-u i u Europi. Nakon toga se premjestila u Aziju, zatim je došlo do prijenosa znanja u Aziju, cijela industrija se potom preselila u Aziju, postala je, postalo je jeftinije i učinkovitije to proizvoditi u Aziji i industrija se kompletno preselila iz Europe i SAD-a u Aziji i tamo je dovela do gospodarskog procvata. Nakon 20 godina industrija se vraća u Europu i u SAD na različite načine. Tako da kao prvo moramo shvatiti što doista želimo i e, kakve će biti posljedice na uspjeh, barem u tom određenom području. Zatim drugo pitanje je, li aid for trade dobar, dakle pomoć za trgovinu? Naravno da je. Ali kad dakle, pružate više pomoći u zamjenu za trgovinu i za trgovinske sporazume, u nekim slučajevima će to funkcionirati, a u nekima neće. E, na kraju ću se osvrnuti na dokumente iz Paname, zato što je to mnogo zanimljivije pitanje koje je usko povezano sa proračunskim prihodima i tako dalje. Netko je spomenuo Kinu kao primjer. Da, naravno, Kina je dobar primjer za mnogo što, ali i Indija također je jedan od dobrih primjera. Problem je u tome što su to e, doista jako velika gospodarstva. To jesu gospodarstva u razvoju, ali e, to su gospodarstva koja su ogromna. Imaju ogroman broj stanovništva, bogati su resursima tako da mogu privući i kapital i osigurati ljudsku radnu snagu ako se organiziraju. To nije slučaj za ekvatorijalne zemlje ili male zemlje u razvoju. Postoji čitav niz uvjeta koji na različiti način utječe na to, to su, dakle, dimenzije su bitne. Kada gledamo kolika će biti učinkovitost eh, tih mjera. No da, Kina pruža jako puno primjera i Kina se često spominje kao primjer. Kin... Indija već desetljećima nudi čitav niz primjera o tome kako se razvijati. Dakle, tu je bilo određenih razvoja, no dosegao se, dosegla se gornja granica – i nije se otvorila e, i nije se otvorila. U slučaju, kad govorimo o suradnji koja vodi ka natjecanju, mislim da postoji puno dokaza kroz projekte koje, koje je godinama financirao UNCTAD ili UNPD. E, dakle, to su poduzetnici UNDP. U tekstalnoj industriji na Jamajci, na primjer, i sličnim državama. Ti su projekti e, imali vrlo pozitivne učinke. Dakle, imali ste te tehničke projekte koji su pomogli e, ljudima da pronađu izvozne partnere ili da rade kao podugovaratelji e, većim, većim partnerima. To je recimo bio slučaj sa Italijom i brojnim drugim manjim zemljama u području proizvodnje tekstila ili kože. E, sustavi ograničavanja rizika i tržišta budućnosnica, to je vrlo teško e, ustrojiti no to je ono područje u kojima Europska unija može, e, može nešto učiniti. I e, na kraju pitanje o dokumentima iz Paname. E, ti su nam dokumenti pokazali koliko je tajnog novca skriveno i to iz cijelog svijeta. Ako ćete gledati na dokumente iz Paname kao primjer gdje je novac ukraden, pa u brojnim slučajevima između ostalog taj je novac ukraden i iz izvoznih poreza. To je problem. Tu nećete vidjeti novac koji je neko pošteno zaradio već je to novac koji je jednostavno netko uzeo recimo iz Nigerije i to e, ili kroz izvozne poreze ili kroz e, ostale oblike e, prihoda, kroz krijumčarenje ili prodaju oružja i tako dalje. Mislim da ako to krenete proučavati da ćete otkriti znatne razine korupcije i to posvuda i pronaći e, veze koje idu mnogo dalje od samih tih e, zemalja u e, razvoju. Hvala vam. Na kraju bih htio zahvaliti našem kostu, gospodinu Šubretu, što je došao u naš odbor i što nam je predao te informacije. Hvala vam i zahvaljujem i kolegama koji su preuzeli riječ kako biti time obogatili ovu današnju raspravu. Hvala vam lijepa. Je vous propose de passer au point suivant. Predlažem da prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 8, sporazum o gospodarskom partnerstvu između Evropske unije i njezinih država članica s jedne strane i država SADC-a, SGP-a s druge strane. Izvjestitelj za izradu mišljenja je gospodin Pedro Silva Pereira. ćemo sada na razmatranje nacrta mišljenja za odbor za međunarodnu trgovinu vezano u sklapanje sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i šest od petnaest članova Južnoafričke razvojne zajednice. To su države dakle Botswana, Lesoto, Mozambik, Namibija, Južnoafrička republika i Svazi Dakle, to je takozvana skupina sporazuma o gospodarskom partnerstvu unutar SADC-a. Radi se o tome da je taj e, sporazum potpisan prošli petak u Kazani, u Bocvani. Sada se nalazimo u fazi u kojoj bi vijeće trebao zamoliti parlament da se izrazi o tom sporazumu. Naš izvjestitelj za domišljanje, kao što sam već rekao, Pedro Silva Pereira. Predajem vam riječ, dragi kolega. Muito Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao što ste rekli, ovo je posljednja faza e, pripreme nacrta mišljenja u ovom odboru o sporazumu između zemalja Europske unije i takozvanih e, zemalja članica Južnoafričke razvojne zajednice. Kao što ste već spomenuli, Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibija, e, Svazi i dakle te Južna Afrika. 23. svibnja smo imali početnu raspravu o ovoj temi. E, odbor za međunarodnu trgovinu je nadležni odbor. E, sporazum je, kao što ste rekli, potpisan 10. lipnja, dakle prije dva tjedna. Iako su pregovori završeni prije gotovo dvije godine, to jest u srpnju 2014. Dvije godine je e, stvarno dugo vremena, a Europska komisija je definirala prvi prosinca kao e, rok do kojeg se mora provesti, to jest dovršiti ratifikacija. I taj rok još uvijek stoji. I ako se e, rok ne ispoštuje, ove će zemlje izgubiti pristup europskom tržištu. To su pravila e, Svjetske trgovinske organizacije. Sporazum se bavi isključivo trgovinom e, proizvodima, to je recipročan sporazumom i to znači da je, to, da je on u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije, asimetričan je i postepen. To znači da sustav pristupa tržištu tih zemalja, tog zemalja koje nemaju status najmanje razvijenih regija. Dakle, te će zemlje imati postupan ulazak na svojih proizvoda na europsko tržište i to također prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije. A parlament mora sada odlučiti i dati svoju suglasnost ili ne dati svoju suglasnost s ovim sporazumom. Sporazum koji je potpisan je naravno ispregovaran i potpisan je početkom šestog mjeseca. U Namibiji je održan sastanak između zemalja članica Europske unije i afričkih zemalja koje sudjeluju u ovom postupku. One su potvrdile svoju, uh, svoju političku volju i da žele da e, sporazum stupi na snagu čim se završi proces ratifikacije, za kojeg se nadaju da će biti dovršen vrlo skoro. Kada sam prvi puta govorio o tome, naglasio sam da je upravo zbog toga što je ovo asimetričan sporazum, da će to omogućiti afričkim zemljama da zaštite svoja, svoje osjetljive sektore od europske konkurencije. Govorio sam o mogućnosti automatske zaštite poljoprivrednog tržišta te neke druge mjere kad je riječ o sigurnosti e, hrane i industrijskoj zaštiti. Dopustite mi da još naglasim da se sporazum traži ukidanjem e, subvencija za poljoprivredne proizvode To su zemlje SADC-a htjele. To prema našim pravilima nije prihvatljivo, ali u određenim slučajevima se može dozvoliti postojanje izvoznih poreza. Evo baš kao što smo malo čas čuli. To se može zadržati, to jest izvozni porezi se mogu E, zadržati ukoliko su u sklandu sa globalnim e, propisima o e, trgovini. Isto tako smo govorili o održivom razvoju, o primjedbama na zakon o radu i zakon o zaštiti okoliša. Tražili smo održivi razvoj, a postoji jedan dio o razvojnoj suradnji. Još bih istaknuo dva aspekta. Kao prvo, moramo osigurati e, uspostavu jednog učinkovitog e, sustava za praćenje provedbe tog sporazuma i taj sustav praćenja mora uključiti civilno društvo isto e, te imati na raspolaganju e, primjerene resurse. Tako da zemlje u Africi koje su naše partneri da mogu taj sporazum e, provesti u praksu te da mogu pokriti troškove tranzicije koji će zasigurno, će zasigurno biti. Šteta je što ne postoji samostalna odredba o ljudskim pravima, o, toj smo, o tome smo razgovarali više puta. To je nešto što je bilo u sporazumu iz Kotonua. I bilo bi dobro da se e, zadrži veza sa okvirnim sustavom za zaštitu ljudskih prava i to nakon E, isteka valjanosti sporazuma iz Kotonua koji ističe u 2020. Gospodine predsjedavajući, mislim da je jako važno da komisija izvijesti naš odbor o tome kada planiraju objaviti konačne rezultate procjene učinka ovog sporazuma, dakle kada će ti rezultati biti dostupni instituta za um, istraživanje međunarodne politike za hranu i trgovinu je napravilo, dakle taj institut napravio preliminarnu studiju. Bilo bi zanimljivo čuti što komisija misli o tome. Ali najvažnija stvar i ovo je moja, moj konač, moja konačna primjedba je razdoblje ratifikacije. Od strane e, zemalja AKP-a. Sporazum je potpisan 10. lipnja, a proces ratifikacije treba biti završen do 1. listopada. To nije puno vremena. Meni je jasno da se o ovim sporazumima već neko vrijeme raspravlja, ali proces mora doista početi, s procesom moramo doista početi sad odmah, ako želimo e, dovršiti do 1. listopada. Tako da ako želimo osigurati demokratski postupak i ne želimo e, sve raditi u stisci s vremenom, e, htio bih zamoliti komisiju da razmisli je li 1. listopada doista najbolji datum. Zato što Svjetska trgovinska organizacija traži razumno razdoblje za ratifikaciju, a ne znam je li ovih nekoliko mjeseci baš razumno. Ja smatram da nadleži odbor, odbor za međunarodnu trgovinu, da predlaži na plenarnoj sjednici da usvojimo ovaj e, sporazum ali naravno pritom moramo naglasiti teme poput praćenja, zatim klauzula o ljudskim pravima, te posebice točku o razdoblju ratifikacije. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Merci, Hvala vam dragi kolega. Da ću riječ sada izvestimo u sjeni. Prvi po redu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 Adame, izvoli, imate riječ. Dziękuję panie przewodniczący. Cóż, e, jeżeli chodzi o sprawozdanie... Hvala vam gospodine predsjedavajući. Što se tiče ovog izvješća, kao prvo bih htio zahvaliti na tome što je gospodin Pereira vrlo dobro radio na ovome, trebamo doista priznati to. Jer kada se uzme u obzir kako je do sad izgledala suradnja između Europske unije s jedne strane i Južnoafričke razvojne zajednice s druge strane i ako pogledamo u budućnost, onda zapravo možemo nesumnjivo reći da bismo tu trebali dati pozitivno mišljenje, ne samo u odboru za trgovinu, već općenito u svim našim priopćenjima vijeću vezano uz ovaj sporazum. Ja to kažem kao član odbora za razvoj, ali svako i kao član odbora za međunarodnu trgovinu, jer tu se s jedne strane radi sa našim ciljima poput razvoja, poticanja integracije u toj subregiji, kao i integracije te regije u globalni trgovinski sustav. Ali s druge strane, naravno, uvijek vodimo računa i o tome da bogata Europa i dalje treba potpomagati siromašnije države, ako to mogu tako reći. To su naravno vrlo važni ciljevi, dakle s jedne strane želimo unaprijediti globalni razvoj, a s druge strane želimo joj ostvariti program za razvoj koji će biti održiv. Ja sam siguran da će ovo donijeti mnoge prednosti za obje strane i za nas, dakle, u Europskoj uniji i za naše partnere. I sve u svemu smatram da diljem svijeta postoji sve manje onih, a i sve manje onih u Europi, koji smatraju da se svijet dijeli na bogate i siromašne zemlje. To je dihotomija koja više ne vrijedi, koja krije isto tako e, mnogo opasnosti u sebi i zbog toga trebamo sve, e, sve napraviti što možemo kako bismo globalizirali ono dobro, ako mogu tako reći, a ovo je u tom smislu dobar pristup za to. Što se tiče ovih sporazuma, točno je naravno da je potrebno mnogo vremena za njihovu provedbu, a onda s druge strane imamo i problem sa ljudskim pravima. Južnoafrička razvojna zajednica je regija gdje se ne smije raditi samo u trgovini, već je to regija prema kojoj trebamo i zastupati naša prava, to su da, naše vrijednosti, to su dakle naša temeljna prava i naša ljudska prava, na onaj način na koji mi ovdje tumačimo u Europskoj uniji. I tu mislim da bismo trebali biti jako pažljivi e, i uzavši u obzir sporazum iz da se dakle svi pridržavaju tih vrijednosti. A onda jednom nakon što istekne e, rok e, trajanja sporazum iz Kotonu, sve to treba i dalje moći osigurati. I za kraj želim još ukazati na sljedeće, na nešto što još nismo spomenuli. Tu se ne radi samo o brzoj realizaciji ovog sporazuma, već se radi o tome da budemo e, oprezni i da redovito provjeravamo funkcionira li taj sporazum. Ne možemo se zadovoljiti samo sa potpisom na papiru. Krajni e, krajnji cilj je taj da taj dokument donese prijednost iz obje strane i nadam se da ćemo tu sve napraviti. Hvala vam lijepa, dragi kolega. Naš e, kolega da ima riječ. Hvala vam. Kolega, molim vas, nemojte me krivo shvatiti. Bez zovem ono što ću sada reći. Već mnogo godina imamo partnerstva sa, državom AKP-a, sa našim kolegama iz afričkih država a u proteklih 10-15 godina ja sam vidio koliko im pružimo pomoću i pomoću Europskog fonda za razvoj, ali nešto me počinje zabrinjavati. Države koje nemaju vrlo uske trgovinske odnose s Europskom unijom, dakle recimo države ASEANA, Vjetnam, Kambođa, svi ti predjeli eh, sada imaju sporozume o slobodnoj trgovini s nama, ali te države su jako brzo narasle, oslobodile su se siromaštva, prešli su u zemlje sa srednjim prihodom i to vrlo brzo. Kina je iz ekstremnog siromaštva u doba kada je Mao Tse-song pokušavao proizvoditi čelik u svom dvorištu, sada se pretvorio u najveći proizvođač čelika, dakle tih proteklih 10-15 godina o kojim govorim. Dakle, ove države koje nisu imale podršku Europske unije su nevjerojatno napredovale, dok su države koje su s nama u partnerstvu izgleda nemoguće to postići. Tu se ne može ni govoriti o nekom razvoju, a mi im stalno govorimo kako bi trebali raditi to ili ono. A jedno što smo im rekli da treba činiti jest da potpišu ovo partnerstvo gospodarskoj suradnji. Mm, mnoge zemlje bi trebale imati slobodnu trgovinu, ne bi trebali imati e, carinske pristobe sa tim državama a jednog dana će netko ovdje reći da nam je potrebno slobodno kretanje ljudi između e, tih naših dijelova regija e, koji su pokriveni sa sporazumom gospodarskog gospodarskoj Nismo došli još do te točke, ali možda hoćemo. E, moja Poruka je sljedeća. Mnogi predstavnici te države su mi se privjetno požalili na to da kada smo im nametnuli te sporazume o slobodnoj trgovini, kada smo im nametnuli da međusobno držaju slobodno, kao što mi to činimo sa našim državama partnerstva, partnerstvima, da, je da su njihovi prihodi e, od carinskih pristupi nestali. A kada su ti prihodi nestali, onda su oni ostali sa rupom u svojim proračunima a čini se da mi ne želimo nadoknaditi taj gubitak. Kažemo im nemojte se brinuti o tome, vaša gospodarstva će rasti. Opetovano su me upitali kako da isplate plaću državnim službenicima ako ne mogu prikupljati carinske pristupe. I što da naprave sada nakon što smo i mi nametnuli takav sporazum? Ne znam, hoće li gospodin Pereira moći odgovoriti na to pitanje ili možda netko iz Europske komisije ima odgovor na to pitanje? Hvala vam, dragi kolega. Riječ predajem gospođi Mariji Hojbuh. Hvala vam lijepa. Hvala vam na mišljenju. Jako sam zadovoljna zbog ovih mnogih kritičnih e, točaka koje ste preuzeli, ja se slažem s njima. Bilo da se radi o vremenskim rokovima za e, obvezu e, za liberalizaciju koja se tu ističe, bilo da se radi o gubicima u prihodima iz poreza, to je tu naznačeno kao i pitanje civilnog društva koje je premalo uključeno u to. Parlamenti su premalo bili uključeni u to, a isto tako nedostaje i klauzula o ljudskim pravima. Sve je to sastavni dio tog mišljenja i zbog toga sam jako sretna. Unatoč tome, ja i dalje sumnjam o e, prednostima tih sporazuma o gospodarskoj suradnji. Kao prvo, ekonomska e, komisija za Afriku Ujedinjenih naroda e, je rekla da je zabrinuta zbog toga što gospodarski partneri sa Europskom unijom gospodarska partnerstva sa Europskom unijom zapravo ne potiču dan integraciju unutar samih država na toj regiji. Isto tako e, vode se i pregovori o kontinentalnoj regiji o slobodnoj trgovini za području Afrike i tu isto tako gospodarski odbor za Afriku Ujedinjenih naroda predlaže da bi e, se trebalo izgraditi ta područja slobodne trgovine u Africi prije nego što se potpiše sporazum o gospodarskoj suradnji, a tek zatim bismo trebali pustiti da naši sporazumi stupe na snagu kako bismo izbjegli negativne posljedice. Isto tako imam još jednu dvojbu Dakle, velika uzajamna liberalizacija trgovine e, neće dovesti do povećane trgovine između tih država, po mom mišljenju. Isto tako, kod e, ovih država e, ne smijemo zaboraviti na to koliko je važna njihova gospodarska snaga. Južna republika, za razliku od drugih država, ima jako gospodarstvo. Gospodarski je dominantna država, za razliku od ostalih. I ja se bojim da bi se ta gospodarska dominancija mogla e, negativno odraziti na uzajamnu liberalizaciju tržišta tih država. I još jednom želim e, spomenuti, to je ponoviti ovdje jednu rečenicu na sastavku našeg odbora e, koja dobro odgovara i ovom izlaganju kojeg smo čuli malo prije vezano uz izvozne poreze. Jedan član iz država AKP-a je prošli tjedan na sastanku rekao da moramo biti oprezni da ne bismo samo se vječito razvijali, razvijali, razvijali i onda vječito ostali države u razvoju. Postavljeno je malo prije pitanje što stvarno želimo postići time kada te države pokušamo udaljiti od toga da samo budu izvoznici sirovina, da ih dakle nataknemo, da ih dakle potaknemo da sami proizvode proizvode, e, a to su zapravo proizvodi koje mi proizvodimo u našim državama, u našim regijama. I stoga, kada se radi o tim sporazumima o gospodarskoj suradnji, postavlja se pitanje želimo li i dalje zadržati status ih država kao dobavljači sirovine ili želimo tamo razviti pravu proizvodnju i što ćemo onda mi imati kao razvoj u budućnosti ako se odlučimo na za ovo drugo. To je nešto što mi je malo prije postalo zapravo jasno nakon izlaganja gospodina Šuberta i to je nešto na što s ovim sporazumom o gospodarskoj suradnji ne nalazimo kao odgovor. Hvala. Hvala vam, kolegice. Predajem riječ komisiji. Gospođa Sandra Galina. Izvolite. Dobar dan i hvala vam pa što ste nas pozvali. Sa mnom je gospodin Hans Taus Bull iz eh, glavne uprave DEFCO. On je kolega koji je radio na ovom sporazumu sa državama SADC. Čestitke izvjestitelju. Mi smo sa zadovoljstvom počitili to mišljenje da se na vrlo objektivan način procijenili ovaj sporazum. Mislim da ste iznijeli važne detalje tog sporazuma u tom mišljenju i doista je bilo pravo zadovoljstvo počitati vaše mišljenje. Želim reći da je zanimljivo prisustovati u raspravi jer kao što znate Mi smo se sastali bilateralno i već smo čuli neke od vaših primjedbi, ali ne sve. Prvo ću se osvrnuti na pitanja, a zatim ću možda reći nekoliko završnih riječi. Dakle, sve ću se na pitanje jedan po jedan, a mogu se vratiti kasnije na to. Dakle, što se tiče onih neizvrš, neizvršnih klauzula, želim biti vrlo jasna. Neizvršne klauzule tiču se ljudskih prava. Imamo predivan okvirni sporazum koji se zove sporazum iz Kotonua, gdje imamo sve klauzule koje si možete zamisliti. Imamo i e, sankcije koje nemate u drugim sporazumima o slobodnoj trgovini. Dakle, molim vas, imajte na umu da se mi ovdje u ovim sporazumima pridržavamo najviših standarda. Usput kada smo imali raspravu o proširenju sporazuma iz Kotonova. ja sam jasno rekla da e, su ona načela koja stoje u tom sporazumu i dalje na snazi čak i ako sporazum iz Kotonuovi prestane vrijediti, što znači da su naši partneri e, prihvatili da e, Europska unija traži poštivanje tih vrijednosti čak i ako nema sporazum iz Kotonua. Dakle, to sam htjela jasno reći vezano uz te instrumente koje imamo na raspolaganju. Jedno drugo pitanje koje se e, pojavilo, to je pitanje vremenskih okvira. Dakle, pitanje jesu li vremenski rokovi dovoljno dugački, jesu li prekratki i tako dalje. Htjela bih raspršiti ovaj strah koji imate za države te regije. Tu se radi o tima državama koje nisu samo odlučne, e, one žele potpisati ovaj sporazum što prije moguće, one su i više nego odlučne prije nego potpisivanja su se već obratili parlamentu, dakle obavještavali su ih kao što smo mi vas obavještavali nekoliko mjeseci unaprijed, dakle parlamenti su potpuno se spremni ratificirati taj sporazum i ja tu ne vidim nikakvih poteškoća. Ako mi dopustite reći ću da je bilo korisno da smo si ostavili dostatno vrijeme za e, izradu legalnih detalja kako ne bismo time dodatno odlagali to pitanje Naši partneri su tijekom dvije godine detaljno prolazili kroz legalan tekst. Doista sam vrlo uvjerena u ovaj sporazum i nadam se da ćete moći dijeliti moje uvjerenje. Doista mislim da neće biti problema po pitanju ratifikacije od strane tih država. Zatim, pitanje vezano uz prihod e, iz stranskih pristupi. Mislim da je to bilo dobro pitanje. Koliko je, je prihoda izgubljeno? Pa za carinske pristobe mislim da ne dobivamo niti 0,6%. E, Imamo dakle 0,59%, e, dakle niti jedan postotni bod smanjenja. E, usput na intereske stranice ćemo staviti studiju. Mislim da nas je izvjestitelj za to zamolio. Mi smo sada spremni nakon svih deliberacija i to će te moći naći na internetskoj stranici. Moći ćete vidjeti čak i e, da neće biti problema po pitanju gubitaka e, za porez. Imate problem s time? Ne možete me čuti? Ne, polako vas gubim. Rekli ste 1%, čak niti 1%, 0,59% ali e, koji je to postotak u njihovim prihodima, u njihovim proračunskim prihodima? To će biti čak i manje, jer ako u cijelim prihod, proračunskim prihodima gubite na uh, uvoznim pristojbama 0,59, onda to nije puno. Mam reći da je to dio svijeta gdje nema mnogo carinskih e, trošarina. To nije način na koji su oni pokušali potaknuti svoje gospodarstvo. Oni su već provodili reforme i tu nemamo velik problem. U svakom slučaju, e, za sve ovakve sporazume imamo e, propis da ćemo dakle stati na stranu i pomoći našim kolegama. Jedan dio tih prihoda se preraspodijeljuje i naravno oni će se morati dogovoriti kako će se preraspodijeliti taj jedan gubitak e, iz tih carinskih pristupi, ali ja pretpostavljam da će oni biti razumni, da će imati solidarni pristup, jer Lesoto je najslabija država među svima i onda bi možda mogla imati problem s time, ali mi zapravo ne smatramo da je to pomatično pitanje kada se radi o ovoj regiji. Mislim da su to bila sva pitanja, a evo još jedno pitanje vezano uz civilno društvo, to je zapravo najvažnije pitanje. To pitanje je postavljeno vezano uz činjenicu da možda nemamo dobre strukture. Tu se ja ne slažem s vama jer članak četvrti sporazuma kaže da ćemo imati konzultativne strukture unutar e, participativnih programa u tim državama. To je možda malo nezgrapan način e, formulacije, dakle mi nećemo nametati njima model, ali mislim da to neće biti jako teško, jer smo vrlo pažljivo saslušali uh, onaj problem vezan uz monitoring, uz praćenje. Tu se ne tiče samo ovog sporazuma o gospodarskom tu se tiče općenito svih takvih sporazuma i to ono što je spomenuo kolega Adam. Dakle, ne radi se o tome da samo nešto odrađujemo, već se radi o tome da kasnije pratimo situaciju i da se ostvaruje razvoj koji smo obećali tim državama s ovakvim sporazumima. Dakle, u našem ime mogu reći da smo mi u potpunosti posvećeni tome da u tome sudjeluje civilno društvo, dakle u tim sporazumima o gospodarskoj suradnji, to kao što se možete misliti nije jako jednostavno i tu se ne radi samo o novcu. Tu se radi o tome da nam je potrebno za to pravo civilno društvo, ali trebamo dakle imati praćenje koje je u skladu sa našim očekivanjima po pitanju razvoja. Koje još pitanje imam? Da, što se tiče ekonomske dominacije, dominacije e, Južnoafričke publike. Moram reći da su se te države usuglasile oko ovoga prema ponudi koju smo im i dali. To je bio dugačak i iscrpan proces. Ponude nisu slučajno takve. Mi smo njima pokrili sve one elemente koji su njima važni e, uzduš svih dakle e, tih pitanja. Mi smo sve s pravom zaštitili što je se trebalo zaštititi jer kao što znate želimo prekinuti e, taj krug sa sirovinama, želimo da u svojim izvornim proizvodima e, inkorporiraju više dodatne vrijednosti. Mislim da je to i za njih regionalno gledano važna ambicija jer je djelomično istina da Južna Afrička republika e, dominira tom regijom, ali Južna Afrička republika na neki način i lokomotiva toj regiji. Kada smo bili u Kasani na potpisivanju tog sporazuma, onda su mnogi ministri nam rekli da im nije važno gdje se sklapaju dijelovi pojedinih proizvoda ukoliko mogu sudjelovati u proizvodnji e, u tom lancu stvaranja dodatne vrijednosti za tu regiju. Dakle, ono što je za njih bilo, za njih bilo važno bilo je pitanje porijekla. To je dakle ta pravila porijekla koja omogućuju e, akumulaciju e, ne samo za te države, već i za druge države koje su pokrivene sa sporazumom o gospodarskoj suradnji. To je nešto vrlo inovativno i oni se tome vesele jer se na taj način mogu izdvojiti od tog kruga proizvodnje sirovina. Ovo je bila vrlo, ovo je bio vrlo lijepi izraz entuzijazma za ovaj sporazum. Želim samo reći da sam vrlo zahvalna izvjestitelju na njegovom radu. On preporučuje izražavanje suglasnosti parlamenta, a ako se pitate zašto, onda mogu reći da je to zbog toga što je ovo jedna dugačka priča između nas i nekih država Europske unije, država koje su nam važne, nemojte zaboraviti da se tu radi u Žalbačkoj republici, i toga bismo sada doista htjeli e, doživjeti setan završetak te priče. E, zajedno sa svim kolegama sam ja izuzetno zahvalna na ovoj podršci koju su nam izrazili i na tome što ste za davanje suglasnosti. Gospodine predsjedavajući, ne znam želi li kolege nešto reći o tome. Mi smo svakako zabilježili da treba im pružiti primjernu podršku, ne samo za ovaj spruzom gospodine suradnje, nego za sve njih. Hvala. Kao što znate, imamo već plan da uključimo i privatni sektor u Africi u ovo. Tu je riječ o 70 milijardi eura investicija u Africi zajedno sa privatnim sektorom. Kao što je rekla Marijan Tisan, dobit ćemo 4,8 i zapravo od 4,8 milijardi bismo dobili 60 milijardi zahvaljujući e, privatnom sektoru. Što ćemo učiniti s tim sredstvima ako samo budemo uzimali sirovine i ih u Europu kao što smo činili zadnjih 150 godina i onda zapravo ostvarujemo dodanu vrijednost ovdje u Njemačkoj, Francuskoj ili Velikoj Britaniji, a ona se pritom ne bi ostvarivala u samim zemljama. I onda takva ulaganja e, kroz partnerstvo sa zajedničkim sektorom, čemu ona služe? E, što je sa sirovim povrćem, mesom, sve što izvozimo bez prerade i ona nam kaže pa pogledajte ovu govedinu koja se izvodi, a da se uopće ne prerađuje voće, povrće, svi ostali prehrambeni artikli. Hoćemo li mi iskoristiti taj novac, tih 70 milijardi, e, kako bismo stvorili tvornice za konzerviranje hrane, za preradu, što bi omogućilo stvaranje dodane vrijednosti e, gospodarstvima u Africi. Jer mi sada samo izločimo iz njih sirovine. I, dakle, kako gledate na to? Kako se to može pomiriti? Ja sam iz e, glavne uprave DEVKO. Nemamo još sve pojedinosti o prijedlogu komisije u e, kontekstu ove najnovije komunikacije. Mislim da je jasno da se veći dio sredstava će biti ciljen na privatni sektor, posebno e, na aktivnosti koje ste spomenuli. Međutim, to nije namijenjeno isključivo privatnom sektoru. Ovdje se isto tako uzimaju u obzir i neke druge aktivnosti vezano uz infrastrukturu. Dakle, riječ će biti o jednom sveobuhvatnom paketu mjera, ali mislim da ćemo morati pričekati konkretan prijedlog komisije. Oni su rekli da će to objaviti za neka tri mjeseca, ako se ne varam. Ali da, ideja jest da se mobilizira privatni sektor u Europi kako bi oni dali svoj e, doprinos u skladu sa e, programom iz Adisa. Ali to se ne odnosi samo na e, privatni sektor, nego isto tako i na zajmove koje će davati države. Ako mi dopustite, ja sam uistinu uključena u suradnju sa zemljama. Mi smo već počeli razgovarati o strategiji za provedbu IPE. EPE. E e. Botswana ima veliki e, potencijal u prehrambeno poljoprivrednoj industriji, naravno pod uvjetom da se riješi pitanje SPS-a. To opet nekad ima veze sa infrastrukturom, jer činjenica da divlje životinje da se tu kreću ta stada divljih životinja nije jednostavno. Mislim da su zemlje svjesne toga da mi ne tražimo izvoz sirovina. Vi ste spomenuli konzerviranje voća i tako dalje. Ne bismo htjeli zabrinuti neke države članice, ali mi bismo htjeli da se voće konzervira tamo. Oni imaju šećer, imaju sve što je potrebno za konzerviranje hrane. I zapravo mislimo da u u ovom trenutku dolazi do e, jedne promjene paradigme u tim zemljama. Oni ne žele samo pomoć kao takvu, nego žele da se na taj način ostvari određeni oblik proizvodnje. I ja mislim da je to vrlo dobro. Vidjeli ste da smo spomenuli razliku u obrazcu razvoja, kakve aspiracije ima Azija, kako, je to bilo, kako se to ispunilo i kakve su aspiracije u Africi i spomenuli ste što se događalo u Africi tijekom svih ovih godina. Ja uistinu vjerujem u takvu jednu promjenu, promjenu paradigme i htjela bih vam otvoreni reći ako Kinezi dođu i ako budu ulagali u Afriku, mislim da to treba pozdraviti. Ima dovoljno mjesta za sve, riječ je o, o kontinentu koji ima vrlo mali dio infrastrukture u odnosu na ono što je potrebno i zato mislim da treba dakle pozdraviti i e, uključivanje privatnog sektora iz Europske unije. I mislim da isto tako e, mislim da moramo biti svjesni da tamo postoji dakle potencijal u vidu tih sirovina. Ako vas zanima, možemo vam dati e, pojedinosti. Mi imamo i nacionalne provedbene strategije o kojima se već vodi rasprava. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Dopustite mi da zahvalim svima na doprinosima i komentarima. Također e, zahvaljujem Europskoj komisiji na odgovoru. Vrlo je važno da parlament e, vidi kako je Europska komisija uključena u praćenje provedbe ovoga procesa i to na ispravan način. Također e, će to pomoći ovim zemljama i njihovim gospodarstvima u tranziciji na putu prema razvoju. Što se tiče ljudskih prava, spomenuto je i to pitanje ovdje. I mislim da nas može utješiti da tu nema nikakvih pravnih problema čak i nakon isticanja sporazuma iz Kotonua i ukoliko ne bude alternative, odnosno zamjene. E, dopustite mi da se kratko osvrnem na neka od pitanja koja su se pojavila. Kolega Deva je spomenuo neka. Ne bih rekao da one zemlje koje nemaju trgovinske odnose sa Europom e, stoje dobro, dok druge stoje loše u razvojnom smislu. Što se tiče siromaštva, ne vidim nikakvu uzročno posljedičnu vezu u vezi s time. I rekao bih čak da, neki su spomenuli Kinu i razvoj u Kini, ja bih rekao da se e, razvoj u Kini čak povećao nakon što je pristupila VTO, nakon što se integrirala u svjetske trgovinske tokove. Htio bih također podsjetiti sve naše kolege da ovi sporazumi nisu pitanje izbora. Da kako riječ je o sporazumu, a sporazum je uvijek pitanje političke odluke. Međutim, zapravo se ovdje rukovodimo pravilima Svjetske trgovinske organizacije. I ukoliko postoji jasna politička volja od strane zemalja AKP, za takvim sporazumom i ukoliko postoji želja da se taj sporazum da stupi na snagu što ranije, jer u protivnom će imati problema e, kod primjene pravila VTO-a. Ako ne bude alternative, jer nemaju status najmanje razvijenih zemalja, Htio bih isto tako spomenuti da se ovdje nalazimo pred e, odlukom. Dakle, nije riječ o tome hoćemo li se opredijeliti za protekcionizam, liberalizaciju ili slobodnu trgovinu. Asimetrična priroda ovih sporazuma e, upravo ukazuje na to da ovdje nije riječ o liberalizaciji. Mogli bismo razgovarati jesu li prijelazna razdoblja dovoljno dugačka ili ne, imajući u vidu situaciju u spomenutim zemljama, ali upravo je zato važan postupak praćenja primjene i mislim da su e, zaštitni mehanizmi e, ovdje ugrađeni na jedan zadovoljavajući način. Predsjedniče, htio bih iznijeti još jedan završni komentar. Ja shvaćam taj argument da je bilo potrebno mnogo vremena jer su svi htjeli biti oprezni u čitavom procesu. Međutim, mislim da smo sada ušli u jednu novu fazu procesa koja nema veze sa vladom nego s parlamentima. Dakle, od parlamenta se traži da ratificiraju sporazume i ukoliko želimo imati demokratski postupak, ukoliko želimo da on zaživi i u afričkim zemljama, možda bismo trebali biti fleksibilni što se tiče rokova. Mislim da bi bilo korisno da u afričkim zemljama imamo otvorenu demokratsku raspravu o ratifikaciji u parlamentu. U svakom slučaju mislim da je ovaj sporazum e, jedan pozitivni korak za sve dotične strane i zato preporučam da damo suglasnost i htio bih na kraju još zaključiti jednom rečenicom na portugalskom jeziku. Zašto sam htio završiti na portugalskom? Zato što želim reći da vidim da u zemljama, e, među ovim zemljama se nalazi Mozambik, a Angola je također sudjelovala u pregovorima i nadam se da će u skoroj budućnosti i Angola također pristupiti ovom sporazumu. Hvala. Hvala, dragi kolega. Samo da vas podsjetim da je rok za predlaganje amandmana 22. lipnja u 12 sati. Samo amandmani kojima je e, samo neki amandmani će biti dopušteno, a glasovanje će se održati 12. E, srpnja u odboru DEVE pod uvjetom dakle da dobijemo e, dokument. Dobro, time smo zaključili ovu točku dnevnog reda. Sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda. To je zaključivanje sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država partnera istočnoafričke zajednice s jedne strane i Europske unije i njezinih država članica s druge strane. I tu nastavljamo sa razmjenom mišljenja o jednom e, također e, partner, gospodarskom partnerstvu. Dakle, tu je pet zemalja. E, Burundi, Ruanda, Tanzanija, Uganda. Pregovori koji se tiču trgovine robom zaključeni su e, u listopadu 2014. godine, a izvjestitelj za mišljenje, e, dakle za odbor INTA je kolega Kristijan Preda. Izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedniče. Htio bih početi e, sa jednom vješću koju smo dobili danas a to je da je jutros na vijeću odobreno potpisivanje i e, privremena ratifikacija e, partnerstva o e, sporazuma o gospodarskom partnerstvu sa Istočnoafričkom zajednicom. Dakle, pregovori su zaključeni u listopadu 2014. godine, zatim je sporazum parafiran u Briselu nakon 12 godina pregovora, dakle dosta je to potrajalo i ovdje smo sada došli do završetka jednog dugačkog i složenog procesa i da kako sada čekamo potpisivanje, konkretno potpisivanje, vidjet ćemo kad će do toga doći. Inače, što se tiče postupka suglasnosti, on je već pokrenut unutar parlamenta i kao što ste upravo rekli, e, ja sam dobio zadaću da izradim mišljenje našega odbora za odbor INTA. Kao što je predsjednik istaknuo, e, to partnerstvo, to, taj sporazum o ekonomskom partnerstvu tiče se Burundija, e, Ruande, Tanzanije, Ugande i Kenije. Što se tiče ovih četiri manje razvijenih zemalja. Te četiri zemlje već imaju uh, režim sve osim oružja, što znači da su izuzeti od primjene kvota ili pristojbi na europskom tržištu. S druge strane, što se tiče Kenije, do 1. listopada ove godine u Keniji se primjenjuje uh, drugo pravilo koje se odnosi na pristup tržištu. A nakon 1. listopada Kenija će imati manje povoljan režim koji će se primjenjivati. E, zahvaljujući ovom sporazumu, pet zemalja istočnoafričke zajednice imat će isti režim u trgovinskim odnosima s Europom. Dopustite mi da vam kažem nekoliko riječi o istočnoafričkoj zajednici, budući da je riječ o jednom e, specifičnom e, primjeru na afričkom e, kontinentu. Ta zajednica podrazumijeva ne samo naprednu, napredan proces ekonomskih integracija. Podsjećam da je 2005. godine uspostavljena Carinska unija, zapravo koja je stupila na snagu 2010. godine. 2010. je uspostavljeno zajedničko tržište, a monetarna unija e, je uspostavljena kroz protokol iz 2013. godine. Dakle, s jedne strane imamo ekonomske integracije, ali postoje i ambicije za e, političkom integracijom, dakle za federacijom istočnoafričkih zemalja. 2017. godina predviđena, 2013. je bila predviđena kao rok, međutim taj rok e, je probijen, no ipak je ostvaren određeni napredak e, kada je e, riječ o jezgri jedne moguće federacije. Dinamizam istočnoafričke zajednice, dinamika istočnoafričke zajednice Također omogućuje ambicioznije e, projekte na afričkom kontinentu, odnosno tripartitnu zonu slobodne trgovine. Južni Sudan je također pristupio istočnoafričkoj zajednici 15. travnja prošle godine, odnosno ove godine, a Somalija je e, podnijela zahtjev za pristupanjem. Naš parlament je već u više navrata izrazio stav da e, sporazumi o gospodarskom partnerstvu trebaju voditi računa o potrebama partnerskih zemalja i da bi trebale dati prednost razvoju, ekonomskoj diversifikaciji, regionalnoj integraciji, radeći također na iskorjenjivanju siromaštva. Dakle, to su naše ambicije i mislim da smo to u više navrata ponovili. Da kako, budući da su ambicije bile prilično opsežne, to je dovelo do, do žustrih rasprava, sve ovo što sam ranije nabrojao istinu zaslužuje detaljnu raspravu. Ja sam uvjeren da će se rasprava nastaviti, čak očekujem da ćemo i danas imati raspravu. No, mislim da bismo trebali spomenuti da se sporazumi o gospodarskom partnerstvu trebaju ocjenjivati na temelju ovih kriterija. Međutim, svaki sporazum se isto tako treba ocjenjivati prema vlastitim zaslugama i nedostacima i to po mogućnosti mirno, bez ideološke pristranosti, što bi značilo da treba izbjeći rasprave tipa dakle rasprave koje ne vode nikamo dakle e, veza između slobodne trgovine i razvoja znam da postoji sklonost e, da se krene u taj tip rasprave umjesto da se svaki sporazum e, ocjenjuje prema vlastitim zaslugama. Ne mogu sada ulaziti u sve detalje ovog sporazuma, budući da je riječ o složenom tekstu. Osim toga, ovo je razmjena mišljenja bez, bez zapravo da smo podijelili, e, da smo dostavili sami tekst mišljenja nismo se to sjetili, ali htio bih ovdje navesti najvažnije točke. Kao prvo, ovo je sporazum koji se odnosi samo na proizvode, tu nisu obuhvaćene ni investicije, ni usluge, nego samo roba. Nadalje, riječ je o sporazumu koji se temelji na asimetričnom režimu pristupa tržištu, dakle Evropska unija 100% otvara svoje tržište ovim zemljama, dok se su se zemlje e, Istočne Afrike obvezale da će to učiniti tek do 2033. odnosno za 10 godina. 82,6% vrijednosti u iznosu od 82,6% vrijednosti trgovinske razmjene između ova dva bloka. E, tržišta ovih zemalja već su otvorena u visini od 65% i 17,4%, kada je riječ o, a 17,4% najosjetljivijih proizvoda su isključeni iz ove liberalizacije. To se uglavnom odnosi na poljoprivredne proizvode, vina, alkoholna pića, kemijske proizvode, papir, plastiku, tekstil, odjeću, obuću, e, keramiku, staklo, e, vozila. Le de transition i tako dalje. E, dakle, isključivanje, odnosno izuzeća od otvaranja tržišta, zaštitni mehanizmi koji se tiču novih industrija i e, prehrambena sigurnost mogu se sagledati pozitivnije. Također postoji e, mogućnost privremenog uvođenja izvoznog poreza i to zapravo daje određenu fleksibilnost i politički maneram, manevar našim partnerima. Što se tiče unapređenih pravila o izvoru, to bi trebalo potaknuti izvoz i potaknuti regionalne integracije. Što se tiče 63 stranice koliko sadrži ovaj sporazum, 21 stranica je posvećena poglavlju o e, gospodarskoj suradnji i suradnji za razvoj. Dakle, to je jedan prilično velik dio ovog sporazuma. E, da kako ni to nije možda dovoljno. Sve će zapravo ovisiti o provedbi. E, vratit ću se kasnije na to. Dakle, i točno da kako ovisiti o dostupnim financijskim sredstvima. Treba u svakom slučaju reći da postoji stvarna volja da se uzme u obzir dimenzija razvoja i da se nađu odgovori na izazove koje će e, našim partnerima predstavljati razvoj. Par osim toga, htio bih dodati da se ovdje ne spominje e, održivi razvoj, e, niti e, zamjena sporazuma iz Kotonu i to je problematičnije. Međutim, stranke se obvezuju da će zaključiti pregovore o održivom razvoju i u drugim područjima kao što su usluge i to u sljedećih pet godina, odnosno pet godina nakon stupanja na snagu ovoga sporazuma. Što se tiče održivog razvoja, to je jedan od parametara e, koje bi trebao pratiti odbor visokih dužnosnika e, koji je zadužen za za praćenje provedbe ovog sporazuma. Međutim, ne postoji neka klauzula o ljudskim pravima premda se izričito spominje da e, treba promicati dobro upravljanje, ta formula je, ta formulacija je odobrena. Isto tako se neizravno spominje e, sporazum iz Kotonua, to u članku četvrtom, kao i članak 136. to je prilazna klauzula koja omogućuje stranama da poduzmu odgovarajuće mjere tem sukladno e, sporazumu iz Kotonua. Dakle, tu se postavlja pitanje sedam sporazuma o gospodarskom partnerstvu i e, situacije nakon Kotonua, dakle stanje ljudskih prava e, mora se održati na istoj razini ili unaprijediti u budućnosti. Osnovno je vidjeti u kojoj mjeri će e, mehanizam za rješavanje sporova koji je predviđen ovim sporazumom o gospodarskom partnerstvu omogućiti da se to primjeni i na ljudska prava. Možda bi nam komisija mogla više reći o tome. Da, komisija će nam dati informacije o tome. I još dvije točke koje su vrlo važne. Kao prvo pitanje financiranja e, struktura za E, praćenje provedbe sporazuma. Europska unija se obvezala da će dati sredstva na temelju predvidive predvidivih e, na temelju predviđanja, ali neće biti dodatnih sredstava. Zatim, e, isto tako u prilogu ovoga sporazuma postoji jedna matrica u kojoj će se odrediti prioriteti i uzeti u obzir potrebe svake od ovih zemalja. Ovdje bih također rado čuo mišljenje komisije kada je riječ o tome koji će iznos sredstava biti na raspolaganju. Nije predviđen nadzor od strane parlamenta u ovom sporazumu, e, što nije sukladno e, zahtjevu Europskog parlamenta, međutim postojaće zajednički savjetodavni odbor što će omogućiti uključivanje civilnog društva uz ostale dionike u ovaj proces što bi trebalo e, i trebat će da kako izdvojiti sredstva za, e, za sudjelovanje civilnog društva. I u zaključku, e, dakle to je samo preliminarni zaključak, kao što sam rekao, ovo je prva razmjena mišljenja, e, kolege nisu dobili e, dokument, tako da vjerujem da ćemo nastaviti raspravu. Prema tome, ovo je samo provizorni zaključak, sporazum o gospodarskom partnerstvu samo je polazišna točka, a provedba tog sporazuma omogućit će da vidimo hoće li to doprinijeti gospodarskom napretku ovih zemalja i reformama u širem smislu. Mislim da je potrebno insistirati na tome da postoje odgovarajući mehanizmi za provedbu. Dakle, mislim da se ne trebamo lišiti tog oblika suradnje koji mo, koja može djelovati kao katalizator za razvoj te regije. Evo, to je ono što sam htio reći uvodno. Hvala vam na pozornosti. Hvala i vama, kolega Preda. Sada ću dati riječ e, izvjestitelju u sjeni. Krenut ćemo od gospodina Nojzera. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Srdačna zahvala i Kristijanu Predi koji je upravo velo isupno pisao o čemu se radi kod ovih sporazuma sa istočnoafričkom zajednicom. Mislim da tu imamo dosta posebnu situaciju, imamo dovršenu carinsku uniju, imamo monetarnu uniju na tom području Afrike i zemlje Burundi, Ruanda, Kenija, Tanzanija i Uganda su države koje su sve bliže u toj regiji. Mislim da je Europska komisija zbog toga, po mom mišljenju, vrlo dobro reagirala na njihovu zajedničku ponudu u smislu snižavanja carinskih pristojbi. Te države do 2033. godine moraju svoje tržište otvoriti u iznosu do 80%, ali dakle i dalje će to biti asimetrični sporazum. Dakle, imamo dobrih 25 godina vremena. E, dosadašnji ugovori su već često bili ovako otvoreni. Imali smo postotak od 65%, dakle tu smo već imali dosta veliko otvorenje tržišta. E, naš kriticizam tiče se toga, kao što je rekao i Kristijan Dan Preda, da nemamo socijalne i okolišne standarde, niti ljudska prava koji se izravno spominju u sporazuma EPA. Znam o tome stav Europske komisije i dalje imamo samo e, tu neizravnu referencu e, na sporazum iz i imamo e, izjave o namjerama osim ove važne političke točke, da dakle tražimo pravno obvezujuće poštivanje ljudskih prava i socijalnih i okolišnih standarda, to je nešto što želimo vidjeti u svim sporazumima o slobodnoj trgovini, a opet se postavlja pitanje što će biti s time konkretno nakon isticanja e, sporazuma iz a Zbog toga bi nama bilo draže da se kao načelo to već e, usidri u sporazum po nama bi to bila bolja opcija. Nama je važno isto tako da se dobro prati provedba sporazuma EPA kako bi se eventualne, eventualni krivi razvoj i negativne posljedice za tih pet država mogle pravovremeno identificirati i ukloniti. Pozitivno je to što imamo savjetodavni odbor, jedno savjetodavno tijelo na engleskom consultative committee Pritom je za nas važno da se u to dobro uključi i civilno društvo, te da civilno društvo može na primjer način popratiti taj proces nadzora sporazuma. Zbog posebne situacije u Burundiju mislim da bismo trebali dalje pripaziti na to da ne bismo pomoću ovih sporazuma EPA e, dali veću važnost režimu koji tamo vlada. Mi imamo dijalog o ljudskim pravima sa Burundijem i zbog toga bismo upravo pri daljnjim pregovorima s Burundijom trebali jasno naznačiti da imamo određenu zadršku. Mislim da su to one glavne točke koje bismo mi rado vidjeli i nadodali eh, ovom iscrpnom izlaganju gospodina, Naprede. Hvala vam još jednom na izradi i trebali bismo možda malo drugačije raspravljati o ovom sporazumu u gospodarskom partnerstvu sa Afričkom zajednicom nego o drugim državama. Hvala. Hvala, dragi kolega. Dajem riječ kolegi Deva. Hvala, vam. Hvala kolege, kao i ostali želim čestitati Kristijanu na odlično odrađenom poslu. No, imam problem s ovime što radimo. Znamo da Afrika ima golem problem s korupcijom. Isto tako znamo da gotovo jedna bilijard, jedan bilijun e, eura dolazi iz e, crnih e, fondova u naše banke i u švicarske banke. Ovdje govorimo o ljudskim pravima, dobro to je odlično, ali što ćemo učiniti e, po pitanju korupcije i što ćemo učiniti kako bismo spriječili dakle da taj e, nezakonito stečen novac dođe, dolazi u Europu, kako ćemo kontrolirati taj tijek novca. Kao što je rekao, rekao gospodin, gospodin Pereira, moramo parlamentima tih zemalja dati dovoljno vremena da analiziraju te sporazume kako bi e, se zastupnici počeli baviti rješavanjem tih problema. Parlamenti tih zemalja bi trebali nadgledati svoju izvršnu vlast. A izvršna vlast e, znamo što radi s tim novcem, šalje ga u švicarske banke, ali parlament je taj koji mora pitati, e, taj koji mora postavljati teška pitanja izvršnoj vlasti. Ako to možemo učiniti kroz ove sporazume, e, učinit ćemo mnogo toga dobroga, jer ćemo omogućiti da taj novac ostane u zemlji i da se na taj način iskorijeni siromaštvo. I to, to će onda pokrenuti taj pozitivan ciklus u kojem će se novac, u kojem će novac ostati u zemlji i vrtjeti se u zemlji. Hvala dragi kolege. Gospođa Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i Kristanu Predi koji nam je već dao dobar pregled nad onome što sve želi uključiti u svoje izvješće. Spomenuo je sve one kritične točke koje smo djelomično i malo prije čuli u raspravi o e, SADC-u i s čime se mi svakako slađemo. Govorili ste o tome da trebamo pogledati pojedinačne slučajeve, da trebamo pobliže pripaziti kada se radi o negativnim stranama sporazuma o, gospodarskoj suradnji, tu se slažem s time, upravo sada kod Istočno-Afričkoj zajednici e, se radi o području gdje imamo četiri najslabije razvijene države koje su e, članice te zajednice. I naravno da je 25 godina dugo prijelazno razdoblje, ali 80% otvorenje tržišta može značiti jako puno za jednu takvu državu. A prema pravilama Svjetske trgovinske organizacije, te zemlje koje su najslabije razvijene zemlje, nemaju uopće obvezu otvoriti primjerice svoja poljoprivredna tržišta. Ja tu mislim na naše tržište mliječnih proizvoda, na naše tržište mesa koje, koji su kolabirali, cijene su sada potonule, a stalno govorimo o tome da želimo otvoriti nova tržišta. Sjećam se prije otprilike pola godine je Savez za mliječne proizvode ovdje u Briselu e, održao jedan, e, jedan događaj i jedan e, profesor za marketing je tada im održao predavanje te je rekao da ako kod nas i dalje naraste proizvodnja mlijeka, a svake godine se proizvodnja mlijeka u EU povećava za 6%, onda ćemo morati gledati kamo ćemo prodati to mlijeko. A Afrika će postati možda tržište koje će biti e, preopterećeno sa našim mlijekom i mene zanima kada sklapamo ovakav sporazuma, mislimo li doista na dobrobit Afrike, budući da je ovdje pritisak na naše tržište mlijeka toliko veliko ili tu samo razmišljamo o tome kamo ćemo prodati to mlijeko. Stoga mislim da bismo ta, te sporazume o partnerstvu trebali iskoristiti i za to da ne stvorimo te probleme kada pretjerano izvozimo naše proizvode. A mi znamo već kako izgleda situacija s tim proizvodima, to znamo već i iz e, primjera Kenije i Burkine Faso i ne želim da se to dogodi u svim ovim državama. Zatim isto tako želimo da ovaj sporazum postane dobar sporazum o razvoju, ali mi u parlamentu uopće nismo odgovorni za pregovaranje u tom sporazumu i ne možemo reći da želimo još nešto u to uključiti. Dosta govorimo kritično o tome, ali mi nismo oni koji izrađuju taj sporazum, koji o tome pregovaraju. Mi na kraju možemo reći samo da ili ne sporazumu. I zbog toga ja svakako priznajem eh, svu tu kritiku, ali nitko se na nju ne osvrće. I što će biti sa provedbom? Mi nemamo kontrolu nad provedbom. Hoće li se tu uzeti u obzir naša kritika? Mi nemamo tu niti jedan snažni instrument s kojim možemo utjecati na provedbu sporazuma i zbog toga sam i ja i dalje jako skeptičan prema tom sporazumu. I još jednom trebam reći ovom prilikom da se regionalni razvoj na području Afrike treba prvo ostvariti prije nego što e, dođe do ovog uzajamnog otvaranja tržišta. Hvala. Hvala. Sada ću dati riječ predstavniku komisije, ali vas lijepo molim da govorite vrlo kratko. Hvala. Mislim da možemo prijeći odmah na glavna pitanja. Najprije želim zahvaliti zastupniku Predi na vrlo detaljnom opisu sporazuma. Veselimo se i vašem mišljenju da, jednaka pravila. To je vrlo važno, zato što ljudi zaboravljaju da neke od najmanje razvijenih zemalja će uskoro eh, i to vrlo skoro biti zemlje sa višim do srednjim dohodkom i mm, imat će i ostale mjere, a ne samo sve osim oružja. Oni ne žele naravno izgubiti režime u kojima su izuzeti od carina i od kvota no jednaka pravila e, znače i da se te zemlje moraju predstaviti svijetu, ne samo Europi, kao jedan blok. Tako da, na, tako da na kraju dana moramo ih sve uključiti u jedan sporazum. Isto će vrijediti za SAD ili za Kinu. Ne možemo sklapati sporazum samo s Kenijom, na primjer. I tu moram biti vrlo e, čvrsta. Te su zemlje stvorile institucija koje su vrlo slične institucije, institucijama Europske unije. Imaju izvrsnu parlamentarnu e, skupštinu i e, u svo dužno poštovanje prema svima vama, mislim da bi malo aktivizma moglo pomoći e, u obnavljanju odnosa koje smo nekada imali, danas ih više nema. Ali vi ste recimo vlasnici i oni koji mogu obnoviti taj proces. Tako da što, to nije problem, tako da uključivanje parlamenta nije problem, e, parlamenti itekako sudjeluju u pripremi ovih sporazuma. Jako je važno da se čuje glas parlamenta i mi smo prvi e, koji žele da vlade budu odgovorne parlament, parlamentima. Prvi listopada 2016. bio je datum kojeg je predložio, predložio Europski parlament. Tako da taj datum govori dakle i o potpisivanju i o ratifikaciji, zato što više nismo u 2008. u kojoj ćemo dopustiti da će izvršna vlada zaobići parlament i potpisati sporazum. Ne, ovoga puta trebate to potpisati zajedno s parlamentima, u protivnom nema dogovora. To je vjerojatno malo teže, ali ja sam e, sigurna da će oni u tome uspjeti. Još jedan element koji bih htjela pojasniti, dakle liberalizacija. Ovo je regija koja će se najmanje potruditi kad je riječ o liberalizaciji. Dakle, liberalizirati će tek 16% u 15 godina i još 2% u 25 godina. Tako da 2031. će biti zadnji rok za 18%, no e, sporazum će u potpunosti stupiti na snagu tek 2041. Dakle, to je još tih zadnjih 2%. Pazite, govorimo o 25 godina za 16%. Računajte sami, to vam je manje od 1% godišnje. Tako da, da, mm, pazili smo na asimetriju, dobro ste, to, e, dobro ste o tome izvijestili, ali još jednom želim e, naglasiti za ovu rengiju pravila o podrijetlu su bila jako važna i kolega koji sjedi kraj mene to može potvrditi on se bavio, on je tražio čitav niz e, rješenja zato što smo imali asimetriju i po tome što oni primjenjuju i što mi primjenjujemo. Nemamo ista pravila, dakle mi prema njima i oni prema nama. I to se odnosi na proizvode poput recimo maslinovog ulja. Oni ga ni ne proizvode, ali željeli su imati specifično pravilo. I isto vrijedi za kavu. Tako da vraćam se iznimkama. Mlijeko je isključeno. Ne samo da je isključeno, nego ako pogledate pravilo o podrijetlu, zapravo je nemoguće e, izvoziti e, u EAC sa dakle tim povlasticama. Tako da mislim da je zapravo napravljen vrlo dobar posao, da ako ne žele e, liberalizirati, onda su definirali vrlo stroga pravila o podrijetlu. Slažem se s vama kad je riječ o tome kako ćemo pratiti um, održivi razvoj. Naravno, nismo željeli ublažiti sporazum iz Kotonua, taj je sporazum uh, odličan. I željeli smo imati tu klauzulu o neizvršavanju u koj, prema kojoj se ljudska prava mogu uh, zadržati i um, zbog čijeg se kršenja mogu aktivirati sankcije. Dakle, sankcije postoje. Ono najvažnije što moramo zapamtiti je ako Kotonu se ne bude provodio, ostaju načela. Kotonu u članku 96 ima e, opisan vrlo detaljan proces i zemlje AKP-a žele zadržati Kotonu zato što je to način da ne dobiju, e, da im Europska unija ne nametne unilateralno sankcije. Europska unija to može učiniti na temelju članka 145 Lisabonskog ugovora. Mi imamo pravnu osnovu i znamo što predstavlja osnovu za donošenje sankcija. I na kraju, 97. To je članak koji ima savršene odredbe o korupciji. Jesam li ja kriva što se nikada nije provodio? Dakle, kad imate dobre instrumente koji se već danas mogu koristiti za sve ove probleme, od homofobije do korupcije, e, dječjeg grada, no ti se instrumenti nisu koristili. Stoga, naši e, prijatelji iz Afrike su nam dali sve alate koje želite imati kako bi se sačuvale europske vrijednosti, kako bi se sačuvale one stvari koje su nama najbitnije. A sanda, jako je važno da mi ispunimo e, e, te, ta pravila. I sada da se vratim na Burundi. Imali smo istu situaciju kao i sa Zimbabveom prije nekoliko godina. Evo ja sam tada došla na ovo radno mjesto i vidjela sam da za Zimbabve nismo imali proračunsku podršku, nismo mogli puno toga učiniti, jedino smo mogli podržati nevladine udruge. Tako da e, nećemo podržati vladu u Burundiju, Sada smo krenuli u dijalogu prema članku 8, to sigurno neće biti jednostavno, budući da su mjere po članku 96 već pokrenute, ali možda kolega iz Devka zna više o tome. Mi definitivno ne podržavamo vladu u Burundiju, ni na koji način. Ne znam, žele li kolega možda reagirati. Prije nego kolega uh, odgovori, spomenuli ste uh, članak 97. Kako to možemo provesti? Tko mora učiniti što? Kako, kako da to učinimo? Postoji odredba u sporazumu iz i uh, ja se slažem sa kolegicom da je korupcija globalni problem u Africi kao i u brojnim drugim dijelovima svijeta. I to treba e, riješiti zato što je korupcija istaknuta kao jedan od ključnih, e, kao jedna od ključnih tema i na sastanku u Addis Abebi. Trebali bismo se baviti pravim problemima u pravom trenutku. Postavljeno je vrlo specifično o pitanje koliko će novaca biti dostupno za podršku provedbe ovog sporazuma. Jasno je da Europska unija i zemlje članice su u potpunosti predane financijski podržati provedbu ovog sporazuma. vidjeli se da u sporazumu postoje vrlo specifične odredbe, da trebamo raditi prema određenim, točno određenim procedurama i do sada nije odlučeno da će se dati više sredstava. Financijska pomoć je jako važna, ali potrebne su gospodarske i fiskalne e, reforme u svim tim zemljama jer u protivnom financijska pomoć neće mnogo koristiti. Mi smo napravili jednu procjenu e, na temelju podataka e, iz OECD-a i sagledali smo sve nacionalne indikativne programe i mi procjenjujemo da će biti potrebno 1,4 milijarde eura za tih pet zemalja. Tako da e, Aid for Trade bude u skladu sa definicijom OECD-a. Osim toga, procijenili smo da za imamo dakle oko 500 milijuna eura za pet zemalja o kojem ovdje govorimo. Naravno, planiramo optimizirati korištenje te ogromne svote novca i zato smo upravo pokrenuli jednu kolektivnu inicijativnu između glavne uprave Trade, glavne uprave Devko i Europske službe za vanjsko djelovanje i počeli smo raditi na novom konceptu provedbe sporazuma o gospodarskom partnerstvu, upravo kako bismo potakli što bolje iskorištavanje gospodarskog potencijala. E, mogu vam poslati dokument u kojem je to detaljnije opisano. Na taj način želimo osigurati i e, pravi dijalog, sa Mm, dakle gospodarskom diplomacijom i to radimo zajedno sa glavnom upravom Trade i Europskom službom za vanjsko djelovanje i mislim da ću stati ovdje. Merci, merci à la Zahvaljujem komisiji, hvala predsjedniče. Nisam željela izbjeći vaše pitanje, ali mi vjerujemo u postupak suradnje. Sankcije, da, su tu, postupci su tu, činjenica da nisu nikada iskorištene ili da neke od tih mjera nisu nikada iskorištena, to znači da mi neprestano pokušavamo probleme riješiti kroz suradnju. Eto, to sam htjela reći e, na kraju. Naravno, morate procjenjivati svaki sporazum, e, dakle, pojedinačno, što se tiče napora, ova regija stvarno čini vrlo malo zato što njihova liberalizacija je vrlo velika. 65-66% je već na nuli i to za sve, za Kinu, za Indiju. Tako da, eto, za nas rade taj mali napor, dakle od 16 do 18%, što doista nije mnogo. No, vodite računa o tome. E, žele sklopiti e, sporazum s nama, ne unilateralne sporazume, već dakle e, sporazume koji uključuju obveze obje strana. Hvala, tu ćemo stati s ovom raspravom. Dajem riječ izvjestitelju da nam iznese zaključke. Hvala, budući da nemamo mnogo vremena, htio bih samo zahvaliti kolegama i predstavnici komisije. Zahvaljujem njima na izlaganjima. Mislim da ćemo kroz e, nekoliko dana vam moći proslijediti tekst i onda ćete moći dati vlastitu ocjenu. No u konačnici neće biti amandmana. Znam da neki od e, kolega da žale zbog toga jer neki kolege su vrlo revni kod predlaganja amandmana. Hvala, zahvaljujem i vama. Dakle, izvjestitelj će predstaviti nacrt mišljenja na sastanku koji će se održati 11. srpnja. Zahvaljujem. I sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to je mandat za trijalog vezano uz nacrt proračuna za 2017. godinu. Dakle, ova točka dnevnog reda tiče se proračuna za 2017. godinu. E, veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti glavnog izvjestitelja za proračun za 2017. godinu, kolegu Jensa Gajera iz odbora za proračune. Razvojna pomoć Evropske unije vrlo je značajan dio proračuna, tako da je rad u ovom području od velike važnosti. Uvjeren sam da će kolega Jan Skajer sa pozornošću saslušati stajalište našega odbora vezano uz proračunske linije koje su namijenjene razvojnoj pomoći. Molim vas za mir. Molim vas da ne razgovarate međusobno. E, odbor nastavlja s radom. Izvjestitelj za mišljenje iz našega odbora je kolega Deva i sada ću mu vrlo rado prepustiti riječ. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, drago mi je da, da je izvjestitelj e, sa nama. Imali smo kratku razmjenu gledišta i poslaću mu jedan detaljni dokument, ali danas bih sa odporom podijelio neke od kriterija Eh, o kojima moramo razmišljati kad je riječ o proračunu. Nakon odluke da se privatni sektor uključuje, postalo je jasno da eh, iznos novca koji je dostupan za eh, međunarodnu pomoć da će porasti za 10 do 12 puta u odnosu na ono što je, koliko je iznosio ranije. U posljednjem parlamentarnom razdoblju imali smo oko 15 do 16 milijardi eura da potrošimo za komisiju i 23 milijarde za Europski fond za razvoj. Zatim, komisija se složila da će dodati 4,8 milijardi na 16,8 milijardi. To su stvarno velike brojke i ozbiljne brojke. Ja želim oko 300 milijardi i ta će sredstva učiniti bitnu razliku u uh, Africi i u drugim mjestima gdje je siromaštvo endemično. A to bi onda moglo rezultirati uh, većom trgovinom, proizvodnjom, uslugama i tako dalje. Europske banke, Europska osiguravajuća društva će njima pružati usluge, a oni će nama osiguravati proizvode. Ako ta sredstva budemo uložili u energetiku, u zelenu energiju, u infrastrukturu, telekomunikacije, u vodu, obrazovanje, istraživanje i razvoj, zdravstvenu skrb, imovinska prava. Vidjet ćemo ogromne razlike za 5 do 10 godina i učinit ćemo pravu e, razliku. Već dugo vremena odugovlačamo zato što e, ne možemo od poreznih e, obveznika, poreznih obveznika iz Europe tražiti da to stalno financiraju. Ali ako sad imamo novi svjež novac, na stotine milijuna eura koji će otići dakle, u razvojnu pomoć. To je dobro e, jer je to ulaganje i nešto će se vratiti. E, isto tako osnovali smo fond kako se neki od povrata se mogu vraćati u taj fond. I onda za neki 10 do 15 godina nećemo od poreznih obveznika više morati tražiti ništa. Jer ćemo dobivati natrag taj novac kojeg ćemo onda moći reinvestirati. Stoga bismo to, na to trebali gledati e, vrlo pozitivno. Komisija radi na mm, investicijskom planu između Europske unije i e, Afrike koji bi se mogao provesti kroz javno-privatno partnerstvo i kroz kombiniranje javnih i privatnih sredstava. O, ispričavam se. So, one of the things that is very, very important jedna od stvari koja je vrlo važna za nas u ovom području jest vidjeti na koji način naš proračun može biti ovoga puta drugačiji od onoga, od onoga kakav je bio ranije. Dakle, da uključimo te nove e, aktivnosti o kojima razmišljamo. A dugoročno bit će to povijesni proračun, ako to mogu reći kolegi Gerom. Zato što će po prvi puta uh, uključiti nešto, jedan recimo drugačiji Marshallov plan. Jedan početak Marshallovog plana za Afriku. Zapravo ne Marshallov plan, nego jedan plan ulaganja. Znam da sam ovdje na skliskom terenu i znam da će neke kolege skočiti na mene, ali ako možemo osigurati da se, da se neki od tih sredstava vraćaju dakle kroz taj fond u Europu, dakle da možemo pomoći i samima sebi, to će onda biti korisno za sve. Oni će kupovati naše proizvode i našu opremu, e, proizvode iz naših tvornica, i na taj način ćemo si uzajamno pomagati. A to znači, i ovo je sada opasni dio, kada ulažete u, dakle, kada govorimo o ulaganju i o pomoći, moramo nekako odrediti kako će nam se to vratiti. Japanci to recimo rade već godinama i njima se sva sredstva vraćaju. Isto rade i kinezi. Mi smo jedini na zemlji koji daju bespovratna sredstva u druge zemlje, u Japan, Kinu, Indiju. Čuo sam nedavno e, priču o otvaranju tvornice bicikla u e, gandi, a u Indiji je sav novac. E, tako da kolegi iz odbora za proračune želim reći na koji način možemo uložiti taj novac, ali i osigurati da nam se jedan dio vrati. I kako možemo osigurati da naši sugovornici budu partneri kako bismo i mi zadržali naše tvrtke i e, tvornice otvorene. Well, we have Humanitarni cilj to je humanitarna pomoć. Imamo 15 održivih e, ciljeva UN-a. Znam da je Kristina Georgijeva e, vodila nedavni summit i tamo je rekla da trebamo ispuniti ove praznine što se tiče financiranja. 25 milijuna nije dovoljno da se pomogne svim ljudima kojima je danas potreba humanitarna pomoć. Imamo na milijune izbjeglica iz Sirije, oko Turske, na Bliskom istoku i pokušavamo im pomoći, no u nekom trenutku moramo e, shvatiti da ćemo ih morati vratiti kućama, svojim kućama, a to će tražiti dodatna sredstva. Imamo li mi dovoljno novaca za to? Ne znam, mislim da će, da neće biti jednostavno pronaći novac e, za vraćanje sirijskih izbjeglica svojim kućama. I moram upozoriti kolege da ako ovo što se događa u Siriji, da se, ako će se dogoditi i u Egiptu, da ćemo doći do jedne potpuno nove razine katastrofe. Stoga stvarno moramo zaustaviti ISIS i spriječiti daljnje širenje. Što se tiče ostalih e, tema, razgovarat ću detaljnije sa kolegom. Dakle, mi želimo raditi na humanitarnoj pomoći, na instrumentima za razvojnu pomoć te e, zaštiti e, izbjeglica u trećim zemljama. Planiram vrlo e, tjesno surađivati s kolegom iz Otpora za proračune i nadam se da ćemo uzeti u obzir novi način, e, ovaj novi način razmišljanja. Hvala vam. Merci, Deva. Hvala vam, dragi kolega Deva. Sada ću predati riječ našem kolegi Jensu Gajeru iz odbora za proračune. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala i Nižu Devi na zanimljivom uvodu. Ja se jako divim vašoj vizionarskoj snagi, ipak želim reći da smo mi vezani na naš poslovnik i na prijedlog nacrta proračuna komisije, zbog toga ćemo morati još pričekati neko vrijeme prije nego što krajem ovog mjeseca zaprimimo nacrt proračuna Europske komisije, onda ćemo tek moći vidjeti koliko je već Europska komisija uzela u obzir vaših zanimljivih ideja i onda trebamo vidjeti, jer stručnjaci za razvojnu pomoć se dobri u ovom odboru, koliko od vaših razmišljanja e, je nešto što većina ovom domu podržava. Ja osobno, što se tiče korištenja instrumenta, dakle kada sad u javno-privatnim partnerstvima, ja sam imao manje problema nego neki drugi, ali ja se bavim prije svega proračunom, ja sam i nadzornik za proračune i u ta dva svojstva eh, već vidim povremeno da se taj instrument još mora pomalo prilagoditi kako bi ispunio potrebe koje mi očekujemo da će ispuniti. Zasigurno se razmišlja i o tom instrumentu kao nečemu što dobro funkcionira, ali u proračun za 2017. godinu ćemo naći mnoge zadatke koji se tiču i onoga što spada u nadležnost odbora za razvoj. To je nešto što što u proračunu za 2017. godinu još možda nećemo moći financirati e, samo sa ovim instrumentom javno-privatnih partnerstva. Dragi kolege i kolegice, sada smo kod ovih savjetovanja o proračunima došli do te točke da zapravo imamo već drugi dokument o programima, e, zapravo bismo trebali imati već drugi dokumenti o programima na uvid i kada bi to bila normalna proračunska godina i kada bi ovo bio uobičajen proračunski postupak, onda bismo na sljedećoj plenarnoj sjednici u Strasburu već trebali razgovarati o mandatu za pregovore u trijalozima, ali ovaj proračunski postupak nije tako uobičajen. Europska komisija nije e, do 25. svibnja e, predočila nacrt proračuna za 2017. godinu. Rekli su da im treba još vremena za rekalkulaciju troška vezano uz izbjegličku krizu i da će odgoditi objavu nacrta proračuna za otprilike četiri tjedna. To je službeni razlog zbog čega je ovaj datum sada drugačiji, a vjerojatno i ovaj referendum Ujedinjene kraljevine od 23. svibnja možda ima nešto s time, iako to nije službeno. Prema mom mišljenju u zgradi u Belemontu e, se sada ne može niti glasno zatvoriti neka vrata jer se svi boje da će s time preplašiti e, britanske predstavnike, ali dobro, neću više ništa reći o tom referendumu. E, mi nismo zapravo u poteškoćama, vijeće je u poteškoćama mi ćemo odustati od drugog programskog dokumenta, e, imat ćemo isti proračunski postupak kao i 2014. godine zapravo, tada smo mi bili oni koji smo izazivali poteškoće jer je to bila izbrana godina za Europski parlament i onda smo prekinuli naš rad na šest tjedana. Mi ćemo sada dakle imati isti proces kao i 2014. godine, što znači da ću ja uz odobrenje članova i članica iz odbora za proračune uputiti e, pismo preporuke drugim institucijama te ću e, mišljenja stručnih odbora nadodati na taj dopis e, kao službenu dokumentaciju kako bi vijeće i komisija zaprimili sve, sva naša razmišljanja iz ovog doma vezano uz proračun. Mi imamo već jedan dokument o programima i to mi je vrlo drago. U travnju je naš dom s velikom većinom usvojio moju preporuku za, e, sa osnovnim smjernicama za Europski parlament i na to bi se još kratko osvrnuo kako bi vi dobili pregled o tome kako ja gledam na proračunski postupak i e, da kažem kako je dom zapravo to usvojio. Ono što je važno za ovaj odbor za proračun za 2016. godinu, dakle ovaj proračun koji sada provodimo, i za proračun za 2015. godinu smo proračunska sredstva vezano uz e, rješenje izbjegličke krize u dvije godine e, upotpunili sa više od 10 milijardi eura. Kod te nadopune smo um, i više puta ispunili očekivanja odbora za razvoj. Dakle, mobilizirali smo mnogo više financijskih sredstva za rješavanje izbjeđe krize od onoga što je u proračunskim savjetovanjima iznijelo kao mišljenje ovaj odbor. Imamo tri kategorije, imamo unutarnju politiku i Europu građana. Tu se nalaze sva ona sredstva koja su vezana uz fond za azil i za migracije Dakle, to se tiče unutarnjih poslova Europske unije, ali to je povezano i sa kategorijom broj 4, koju ne moram niti spomenuti jer ju vi jako dobro poznajete. E, mi smo zajedno sa komisijom branili ta dodatna sredstva protiv vijeća koje uvijek iznova argumentira da e, između gornje granice koju nam nudi višegodišnji financijski okvir koji koju nam oni propisuje i e, trenutna visina proračuna se tu ostavi što više marže za nepredviđene događaje. To je nešto što kaže vijeće argument, ali zapravo ja mislim da se s time želi uštediti i e, ne zadirati u nacionalne proračune jer mislim da se tu radi o nekim državama koje to ne žele i mislim da ćemo doživjeti sličnu situaciju i sada. Barem tako ja tumačim ovaj prvi e, dokument e, o programiranju proračuna vijeća. Kada sam zaprimio taj dokument, prvo sam mislio da se radi o pogrešci, da su mi uputili isto, isti dokument kao i 2015. godine. Jer na prvih četiri stranice je tu samo jedna rečenica drugačija. I tek nakon, na posljednjih sedam godina se vidi tu da je vijeće zapravo se stavilo novi dokument. Drugim rečima rečeno, u ovom proračunu koji trenutno imamo smo otišli sve do gornje granice koje nam dopuštava e, višegodišnji financijski okvir. Dakle, nemamo uopće marže. I ja se pitam ima li nekoga ovdje u, ovoj dorani koji misli da će se 2017. godine situacija toliko promijeniti da ćemo opet moći imati maržu. Ja mislim da ne. Ako netko može pogledati u budućnost i može reći da ćemo za idućih nekoliko mjeseci doživjeti primjere u Siriji, da će se se vratiti, onda će možda se to dogoditi, ali ja to ne smatram i mislim da nitko to ne može misliti i zbog toga mislim da se e, ozbiljna proračunska politika e, treba temeljiti na tome da očekujemo da će se situacija ovako teška nastaviti. A što kaže vijeće? Pa trebali bismo imati veću mažu za nepredviđeno. Dakle, tu se radi o potpunom e, nedoticaju sa stvarnošću, ovo što nam je poslalo vijeće, i mislim da je naspram toga pristup komisije e, pun zalaganja, jer mislim da glavno upravo za proračune tumači situaciju na jednak način kao i Europski parlament. I mislim da se tu moramo pripremiti za teške razmirice s i tu snažno računam na podršku ovog odbora. Krize se nastavljaju, pa i gospodarska kriza još uvijek tu i ovaj proračun ćemo završiti, a pritom ćemo biti u situaciji gdje ćemo morati naći preko 4 dodatnih milijardi eura, dakle ove godine i iduće godine, kako bismo ona jamstva koja su povezana sa FCM mogli uklopiti u naš proračun, a to moramo naći negdje u ovom tekućem proračunu. Dakle, negdje još moramo naći tih nekoliko milijardi kako bismo povećali zajamčenu svotu za EFSI. I ja tu gledam na komisiju, kažem sljedeće. Prošli tjedan smo vodili raspravu u Strasburu gdje su mnogi kolege i kolegice kritično govorili o EFSI-u zato što se ona zajamčena dodatnost jednostavno nije realizirala. A mi sve više imamo utisak da pomoću ovog, s ovim novim instrumentom, za što ja zapravo jesam, da Europska investicijska banka radi ono što bi inače radila i da se ne stvara nikakva dodatnost. To moramo pobliže pogledati i ja razmišljam i sa kolegama iz odbora za proračune da onaj novac kojeg, smo htjeli ustupiti za proračunsku liniju za EFSI, da zapravo taj novac izdvojimo i stavimo u pričuvu dok se neki uvjeti ne ispune iz tog instrumenta, primjerice dok, dok se ne uskladi ta dodatnost koja bi trebala biti zajamčena. U tom kontekstu tekstu vam moram isto tako reći sljedeće. Države članice, kolege Deve i moja država članica, bile su tu jako angažirane i bili su zadovoljne kada financijski okvir se nije povećao, nego kada se smanjio. Dakle, sve u svemu imamo manje novaca za ostvarenje ciljeva europske politike nego prije u ovom razdoblju 2014. do 2020. godine, a rekli su nam da postoje instrumenti s kojima će se postići veći učinak poluge, ali evo, tu vidi ono što sam rekao i na samom početku, iako ja to teorijski gledano gledam jednako kao i vi, nisam još potpuno uvjeren u, tome, u to. U svakom slučaju imamo manje novaca koje nam stoje na raspolaganju. Sad imamo situaciju gdje ima sve više kriza oko nas, a države članice nemaju nikakvu bolju ideju nego da kažu da svaki put kada se treba reagirati na krize, da se koristi proračun Europske unije, bez obzira na to kako taj proračun izgledao. Evo, zato ću biti jako ironičan pomalo i jer u našim glavnim gradovima čini se vrijedi to da Europska unija ne može ništa učiniti. Ovaj proračun je vrlo ograničan. Mi, kad god treba nešto napraviti, kada treba uzeti financijska sredstva, otvaramo na, nekoj drugom, na nekom drugom mjestu u proračunu rupu. Dakle, prebacujemo i šupljeg u prazno. To je neprihvatljiv pristup ako želimo imati transparentan proračun. 2013. godine nismo očekivali se ove krize s kojima smo sada suočeni i ovaj višegodišnji financijski okvir kojeg smo ispregovarali. Mislim, to se to, je možda dobro izgledalo od 2013. godine, ali u tim nadolazećim godinama 2014. 2015. 2016. taj proračun neće dobro funkcionirati. Niti jedan proračun nije zapravo onako izgledao kao što su e, naši čelnici države vlada to htjeli ali oni nisu i dalje spremni krajem ove godine promijeniti višegodišnji financijski okvir, oni su i dalje na tom istom putu, a moj osjećaj mi kaže da to neće još dugo tako biti moguće. Imamo smjernice Europskog parlamenta gdje kažemo da e, želimo povećati dodatnu vrijednost financijskih sredstava Europske unije i da to želimo više e, vezati uz gospodarska predviđena Europske komisije. Dakle, Europska komisija svake godine izrađuje gospodarsku, prognozu. Prošle godine, u 2000, prošle put 2015. godine imamo godišnji izvješće o rastu, imamo europski semestar, a prijedlozi iz europskog semestra su političke smjernice koje se ne preuzimaju jedan naspram jedan, u nacionalne proračune, ali mi bismo trebali analizirati te instrumente, trebali bismo vidjeti što možemo očekivati od drugih institucija, kako bi proračun možda bio više u skladu sa preporukom Europske komisije, kako bi više ostvarili europsku dodatnu vrijednost. Mislim da bismo o tome trebali razmišljati, ja sam za to spreman. Zatim imamo razna težišta koja proizlaze iz strategije Europa 2020. Tu mislim na borbu protiv nezaposlenosti. Ja kao socijaldemokrat posebno zanimam za to, prije, svega i nezaposlenost među mladima. Imamo europsku inicijativu za e, zapošljavanje, to moramo raziti na način da bude učinkovitije, ali nećemo imati dodatno, dodatnog novca kada se radi o ostvarenju e, određenih ciljeva. Radi se o iskorivanju siromaštva, nadavno, I gospodin Deva, tu se osvrćeno ono što ste rekli na početku. Europska komisija razmišlja o nečemu što se zove u postupku komisije performance-based budgeting, dakle izrada proračuna na temelju ostvarivanja rezultata i to je potpunosti korektno. Ja se već dugo bavim proračunom i ako se može sve tako napraviti da se dobro poštuju rokovi, da se ispoštuju svi postupci, da se svi podržavaju svih troškova. I onda to naravno po pitanju sukladnosti izgleda jako dobro, ali ako se ne u prave poveznice, onda neće doći do ostvarivanja dobrih rezultata. I mi kao Europski parlament moramo razmišljati o tome ne samo kako da poboljšamo sukladnost, već da vidimo kako možemo poboljšati rezultate i to je zapravo ono o čemu smo malo prije govorili. Tu ovaj instrument koji predlaže deva može biti jedan od rješenja, ali e, to bi moglo dovesti do toga, to je moja zadnja primjedba, To bi moj savjet upućen vama. Zato što moramo imati e, stručno, stručni odraz tog mišljenja u nadležnom odboru. Dakle, koji bi bile mogućnosti da se stvarno izradi jedan takav instrument? Kako možemo mjeriti e, razvoj u raznim državama? Mislim da je to vrlo važno pitanje e, u smislu razvojne pomoći, u smjeru razvoja i u smislu najboljeg mogućeg korištenja novaca poreznih obveznika. Hvala. Merci, Hvala gospodine Gajer. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Prije svega Litz. Euh, u redu Heidi Hautala. Ispričavam se, gospođo Hautula je morala otići na sljedeći sastanak. Ja bih se rado javila u njeno ime za riječ ako je to moguće. Hvala vam na vašem izvješću. Naravno, teško je raspravljati o nečemu što još nismo zaprimili, a sve dok Europska komisija nije predstavila plan, tu malo govorimo o nečemu zapravo nesigurnom. Ali vi ste spomenuli nešto vrlo važno, a to je da treba pojačati sredstva za migraciju. Dakle, imali smo pojačanje 2015. i 2016. godine i mislim da ste govorili o dodatnih 10 milijardi eura. A tu sam pomalo zabrinuta da će doći e, do preraspodjele e, sredstava iz poglavlja o kapitalnim dobrima ili, kao što smo već to imali ove godine, iz poglavlja o okolišu i klimatskim promjenama. A to je pomalo paradoksalno, zato što smo sada spomenuli sporazum o klimi i zapravo su nam ta financijska sredstva potrebna kako bi se mogao provesti taj sporazum o klimi u tim zemljama. A kada govorimo o e, migracijama i izbjeglicama, onda je borba protiv klimatskih promjena neophodna kako bi te osobe mogle ostati živjeti tamo gdje se trenutno nalaze kako bi imali budućnost e, i perspektivu za život. Dakle, borba protiv klimatske promjene i osiguranje novčanih sredstva za to je nešto vrlo važno. A ako ovdje štedimo, kako bismo mogli s time isfinancirati trenutnu situaciju kod nas doma, onda mislim da to nije pozitivno i mislim da biste na to trebali posebno popaziti. I jedna druga točka, tu bi vas također zamolila da to imate na umu, to se tiče humanitarne pomoći kada se radi o uvjetima u izbjegličkim kampovima. E, razlozi vezano uz ovaj val izbjeglica je bio taj da se tamo situacija jako pogoršala, da više nije bilo mogućnosti da se djeca školuju u tim izbjegličkim kampovima i da smo dopuštali da e, rastu čitavi naraštaj koji će biti cijeli život bez perspektive. Mislim da tu trebate imati na umu i ove proračunske linije koje su vam za to potrebne trebamo imati na umu. To je moja velika molba upućena vama rezovi tu uopće nisu mogući niti prihvatljivi. Hvala. Merci. Je Hvala vam. Sada dajem riječ kolegi Rubiku. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da je trenutno glavna tema kojom se bavi Europska unija upravo ovo. I u našoj revoluaciji našoj srednjoročnoj reviziji višegodnog financijskog okvira se radi o tome kako možemo prilagoditi težišta našim današnjim potrebama. I tu se jednostavno radi o tome da prije svega bismo trebali pokušati pomoći na terenu. Ja sam sam bio u Turskoj u jednom izbjegličkom kampu i tamo su mi svi ljudi rekli da se žele vratiti kući. Naravno, u Gansija Depu svaka izbjeglica dobije kreditnu karticu koja se puni sa 30 eura mjesečno, što e, predstavlja dvije e, iznosa s kojim se može zapravo preživjeti. I tu se traži Europske unije da radi na terenu kako bi svatko imao u 100% iznosu e, sredstva za život a turska vlast smatra da bi trebala potaknuti zapravo ljude da izlaze iz tih kampova, da surađuju i zbog toga e, su mnogi zaposleni u poljoprivredi i u raznim poduzećima kako bi si dodatno nešto zaradili. Ali ja mislim da je naša zadaća ta da podržimo one koji pružaju obrazovanje na terenu. U Turskoj mi se jako svidjelo to što im se nude tečajevi jezika na arapskom, na turskom i na e, europskim jezicima Mislim da bismo trebali se više oslanjati na partnerstva u odboru, za razvoj, na odnosu e, između pojedinaca, na e, povezivanju malih poduzeća i onda će ta partnerstva bolje funkcionirati. Stoga bismo trebali razmisliti i e, koje bismo europske programe sada mogli primijeniti na to. Primjerice Erasmus program, Europski institut za tehnologiju. Imamo vrlo snažne programe koje same koristimo kako bismo strateški uklonili naše razlike. I zbog toga mislim da bi naš odbor zajedno sa odborom za proračune trebao izraditi nove prioritete. Da bismo trebali više važnosti eh, posvetiti tome da se borimo protiv krijumčara ljudima. Nije moguće da sve više ljudi se utapa na Sredozemlju moru i da mi više radimo na drugim stvarima, ne na toj strategiji da se krijumčani ljudi e, prekinu. Mislim da bismo trebali imati transparentnu e, politiku za legalnu legalno useljeništvo, da osobe koje prisilnu s nama dobiju dobar posao, dobiju dobar smještaj, da mogu živjeti od toga. I svima nam je jasno da naravno trebamo imati pravnu osnovu za diferenciranje pojedinih e, zahtjeva za azilom i mislim da naš odbor s pravom traži e, da se postavi nova strategija, da se izrade novi ciljevi, jer tko će drugi obaviti taj zadatak ako ne mi. Hvala. Hvala kolege. E, sada dajem riječ Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala ti Jens zato što si nam e, baš održao pravu lekciju o situaciji što se tiče proračuna. I dobro je da si nam održao takvu lekciju, a s druge strane, nažalost, to nije baš optimistična vizija mm, suočavanja sa velikim izazovima koje pred sobom ima Europska unija. Ja ću se osvrnuti samo na ono što se odnosi na humanitarnu pomoć. Istina je da su kolege, ostali kolege već e, govorili o tome da je potrebno e, humanitarnoj pomoći dodijeliti primjerena sredstva. A htio bih e, istaknuti nešto što si sam rekao. Ne možemo dopustiti da humanitarna pomoć ne možemo je dakle predvidjeti. Ne možemo reći da imamo jedno veliko poglavlje za nepredviđene situacije, zato što ono što nam je danas potpuno jasno jest da će za humanitarnu pomoć trebati e, predvidljiva, sigurna sredstva. Manje ili više velika, ali svakako moraju biti predviđena. Stoga u četvrtom e, četvrtoj stavci proračuna mora biti e, dovoljno sredstava. Zatim treba izbjeći da humanitarna pomoć mm, sa sobom nosi nekakve uvjete. Načela humanitarne pomoći su potpuno suprotni tome da se ljudima pruža pomoć na temelju određenih političkih uvjeta. Isto vrijedi i za razvoj, no razvoj ipak slijedi drugu logiku. No, u svakom slučaju humanitarna pomoć nikako ne smije e, se uvjetovati. Kad je riječ o sredstvima za razvoj, moramo izbjeći da sredstva za razvoj idu za one potrebe koja neizravno imaju veze sa razvojem, ali nemaju veze sa iskorjenjivanjem siromaštva proračun za razvoj se ne smije koristiti za kontrolu granica, na primjer. Dakle, iz sredstava za razvoj se ne smiju e, oduzimati sredstva za osiguranje granica i slično. Ja jako dobro znam koliko je tvoj posao težak Znam da moraš pregovarati sa komisijom, sa vijećem i sa svim odborima u okviru ovog parlamenta. I svaki od tih odbora će ti reći da su njihovi ciljevi prioritetni. Naravno, međunarodna trgovina, poljoprivreda, klimatske promjene, ribarstvo i tako dalje. No postoji nešto za što sam siguran da je i tvoja namjera, a to je da se primjenjuju naša načela u ovoj humanitarnoj krizi. I to unutar i izvan evropskih granica. Merci. Hvala lijepa, dragi kolega. Sada ću dati riječ predstavniku komisije iz glavne uprave DEVKO i glavne uprave EKO. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Da, kolegica je malo prije spomenula kristalnu kuglu. Nismo još došli do toga, ali je situacija vrlo nezgodna. Iz razloga koje je spomenuo gospodin Gajer, proračun nije još usvojen, a nacrt proračuna komisije neće biti na raspolaganju prije kraja mjeseca. Međutim, mi ipak e, smo u fazi programiranja. E, proračun e, će biti usklađen sa višegodišnjim financijskim okvirom i sa do sada određenom programiranjem. Mislim da su svi spomenuli da se moramo nositi sa izbjegličkom i migracijskom krizom i iznimno je važno da se s jedne strane pronađu odgovori na tu krizu, a da s druge strane nastavimo podupirati postojeće instrumente. Mislim da će se svi kolege složiti i već je spomenuto da ne možemo uzeti sredstva koja su potrebna za razvoj i e, raditi nešto drugo s tim sredstvima e, i pokušavati na taj način riješiti krizu. Sredstva koja su namijenjena razvoju e, moraju se moraju se koristiti dugoročno. Dakle, da nemamo tih sredstava, kriza bi bila još gora i bilo, i bilo bi još više izbjeglica i zato smo i zatražili dodatna sredstva. posljednja komunikacija o migracijama i e, vanjskoj dimenziji spominje neke iznose, dakle to su sredstva koja bismo htjeli dobiti kako bismo mogli nastaviti sa započetim e, aktivnostima. No istovremeno e, bismo htjeli nastaviti i s aktivnostima koje redovno provodimo. Ne treba zaboraviti kada je riječ o o instrumentu za razvoj i suradnju. Neke zemlje poput Pakistana i Afganistana su vrlo bitne. Vrlo često se misli na izbjeglice koje dolaze iz Sirije, iz Afrike, ali ne smijemo zaboraviti da je Afganistan jedna od najvećih zemalja koja, gdje postoji također kriza. Htio bih e, pohvaliti rad e, izvjestitelja i premda nismo posve e, optimistični, mislim da ipak ima, ima nade. Htio bih se također osvrnuti na riječi gospodina Deve. Činjenica je da već nekoliko godina komisija ulaže u razne strukture u Americi, Africi i Aziji dakle strukture za ulaganja, instrumente za ulaganja. Ti mehanizmi dobro funkcioniraju. I također e, javno-privatno partnerstvo koje dosta dobro funkcionira. Ja ne kažem da je to rješenje za sve, ali e, samo bih rekao da radimo na tome i sada ću stati i dajem e, riječ kolegi. Hvala lijepa, hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću govoriti vrlo kratko. E, ono što, ono najvažnije je već rečeno, što se tiče humanitarne pomoći, mi se nalazimo pred situacijom da imamo velik broj kriznih situacija, zapravo te krizne situacije nadilaze naše resurse. Ne želim anticipirati nacrt proračuna koji će komisija predstaviti za nekoliko tjedana, samo mogu reći da se nadam da početkom ove godine nećemo imati isti iznos kao što smo imali 2016. godine. 2015. i 2016. godine imali smo E, sredstva za rješavanje izbjegličke krize 200 milijuna 2015. i dodatnih 300 milijuna 2016. godine. To je omogućilo Europskoj komisiji, posebno glavnoj uprave za e, humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, da e, se počne nositi sa nekim drugim kriznim situacijama, dakle osim izbjegličke krize. Imali smo tu značajnu veliku krizu, međutim to se nije drastično odrazilo na e, našu sposobnost rješavanja drugih kriznih situacija u svijetu. Kao što su kolege zastupnici već istaknuli danas, ne vjerujem da će doći do porasta sredstava u proračunu, međutim važno je da se revidiraju prioriteti. Treba posebno staviti naglasak na simplifikaciju, veći stupanj fleksibilnosti, bolje rezultate, veću učinkovitost, primjerice smanjenje upravnih troškova, te trebamo osigurati da se financijska pomoć na najbolji mogući način dostavi korisnicima. To bi bilo sve za sada. Hvala. Hvala, zahvaljujem komisiji. Sada ću dati riječ kolegi Gajeru. Ali prije toga, dakle imate pet minuta za izlaganje. E, došli smo gotovo do kraja sastanka, pa vam dajem pet minuta i isto vrijedi za kolegu Devasa. Izvolite, gospodin Gajer. Hvala vam pa gospodine predsjedniče. Mislim da mi uopće neće trebati pet minuta. Mogu se složiti u velikoj mjeri s onime što su rekli kolege. Ja sam isto tako zabrinut, kao i kolegica Hojbuh, zbog toga što važni proračunski ciljevi poput e, instrumenta za razvojnu suradnju smanjujemo kako bismo taj novac onda preraspodijelili negdje drugdje i iskoristili za borbu protiv izbjegličke krize. Baš to sam pokušao i prikazati s time kada sam rekao da uvijek pokušavamo zakrpati jednu rupu pomoću onog drugog dijela proračuna i da zatim zapravo otvaramo drugu ruku, rupu i onda pooštravamo neku drugu krizu. To je oprečno pametnoj politici, ali kolege i kolegice moramo se držati gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira. Europski parlament je uspio progurati posebne instrumente. Mi smo protumačili to kao iznad i dalje od, dakle da je to nešto što nadilazi višegodišnji okvir, a vijeće to interpretira na drugačiji način i dok god vijeće to i dalje nastavlja tako tumačiti, nećemo dobiti dodatna sredstva i to znači da moramo na pametan način pokušati preraspodijeliti sredstva te smanjiti štetne posljedice za druga politična područja pri tome. Humanitarna oprema u izbjegličkim kampovima, Ulrike i drugi su to tražili, gospođa Hojbuh, to je uvjet sine qua Naravno da je to ona točka vezana uz rješenje izbjegličke krize gdje moramo najviše toga učiniti i gdje vjerojatno možemo postići najveću polugu pri humanitarnoj pomoći. E, Liketi se zatražio Znači humanitarnu pomoć, mi ćemo se dalje nastaviti boriti za to da imamo što više novaca za humanitarnu pomoć, a stav Europskog parlamenta će zasigurno biti takav da ćemo ponovno tražiti da se ide do gornje granice kategorije broj 4, te ćemo velik dio tog novca iskoristiti za humanitarnu pomoć. Posebna rečenica je važna kada se radi o ovoj temi i mislim da je to nešto što spada ovaj odbor, barem kao informacija razočaran sam zbog e, toga kako se države članice odnose prema uzemnim fondovima. Imamo taj instrument, njega smo stvorili u našem proračunu kako bismo spojili novac, dakle novac iz europskog proračuna sa novcem iz država članica na temelju njihovih individualnih e, razvoja, e, programa za razvoj kako bismo imali veću učinak poluge. Što sada primjećujemo? Da Europska unija ispunjava svoje obveze, da daje doprinos u zemljim fondovima i za instrument za izbjeglice u Turskoj vrijedi ista stvar. E, tu se radi o jednakom instrumentu, samo s drugačijim nazivom, a vidimo da države članice ne drže korak. Da želim biti nepravedan, e, individualno gledano države članice čine mnogo, barem na primjeru Njemačke i Ujedine ne znam da oni mnogo toga bilateralno čine, ali oni s jedne strane traže korištenje tog instrumenta, a s druge strane taj instrument same ne iskorištavaju a ja mislim da Europski parlament ne treba e, i dalje miriti račune e, koje, račune Europske unije koje države članice čine. Ja ne znam zašto bih tu htio zahtijevati da se za to odrede veća financijska sredstva nego od onoga što su spremni dati države članice. Stoga je moj prijedlog sljedeći. Ako države članice ne promijene svoj stav prema uzemnim fondovima i svoje ponašanje, onda bih ja u budućnosti ustupio samo onoliko novaca koliko su spremne ustupiti države članice. Ako svih 28 država članica zajedno su uplatile samo 50 milijuna u uzemni fond, onda je odgovor Europskog parlamenta na to kao dio proračunskog tijela taj da mi nećemo 250 milijuna eura staviti na raspolaganje, nego ćemo onda mi isto uplatiti samo 50 milijuna eura i kada tih 100 milijuna eura nestane, onda ćemo sa državama članicama raspraviti o tome kako da se nastavi sa upotrebom tih uzemnih fondova. Mislim da su to važni i dobri instrumenti, ali ja s velikim nezadovoljstvom i sa sve većom gorčinom primjećujem da države članice u Lavaleti, u Ankari, gdje god već, kažu da su spremni na velike obveze kada se radi o tim instrumentima, a kada se radi o tome da treba uplatiti, onda zatvore svoje novčanike i govore o obvezama Europske unije. To jednostavno upućivanje na odgovornost smatram eh, neodgovornim i mislim da bi ministarstvo trebalo razumjeti da mi nismo eh, produženje samo njihovih ministarstva i mislim da bismo trebali tu govoriti jasnim jezikom. Merci. Hvala vama, dragi kolega. Sada riječ ima gospodin Deva na pet minuta. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da je ovo bila uistinu zanimljiva razmjena mišljenja. Zahvalan sam svim kolegama, posebno kolegi Geru, ali isto tako i predstavnicima komisije koji su iznijeli svoje mišljenje o pojedinim aspektima ove problematike. Slažem se s komisijom da e, ne bi bilo dobro da e, razvojna pomoć e, da se iz nje uzme za humanitarnu pomoć samo zato što nema sredstava za humanitarnu pomoć to će samo pogoršati situaciju i mislim da će biti još više migranata koji će pristizati zato što u svojoj zemlji ne mogu pronaći posao i ne mogu od toga živjeti. To je jedan začarani krug koji bi se mogao pretočiti u nešto pozitivno, budemo li surađivati. I uistinu e, cijenim e, ustrajnost gospodina Gera koji je pokušao iz malog iznosa dobiti što više E, žao mi je što moram postaviti ovo pitanje i unaprijed se ispričavam zbog toga. Već nekoliko dana ne spavam jer me izuzetno brine što će se dogoditi u četvrtak. E, svi, e, svi znamo da se nešto događa, a pretvaramo se da to ne vidimo. A kako stvari kreću, bojim se da da bi situacija mogla biti problematična ukoliko ne dođe do nekih promjena u sljedećih nekoliko dana. Imam pitanje za gospodina Gera. Imate li pričuvu e, za izvanredne situacije? Naime, imat ćete rupu od 20 milijardi eura ako stvari odu krivim pravcem. Što se tiče školovanja djece u izbjegličkim kampovima, Htio bih reći da je to vrlo važno pitanje. Tu se stvara novi narištaj izbjeglica, ljudi koji neće moći zaposliti, koji se neće moći negdje nastaniti. Teško nam je planirati ovaj proračun i sasvim je jasno kako to da komisija nije predstavila nacrt proračuna, naprosto ne znaju e, kako će to izgledati budući da smo mi jedan od neto uplatitelja u proračun. Hvala gospodine Deva. Pa mislim da ćete ovaj odgovor, e, od, ovu raspravu održati bilateralno s gospodinom Gajerom jer više nemamo vremena. Htio bih samo reći da je ovo posljednja točka dnevnog reda za danas. E, sutra ćemo nastaviti s radom u istoj dvorani i e, dolazi nam povjerenik Stilianides koji će govoriti o svjetskom e, samitu koji je održan u Istanbulu 22. i 23. svibnja. vidimo se sutra i želim svima ugodnu večer. Hvala.